Dobro jutro, dragi kolege. Sada ćemo započeti sastanak. takes his or her seat. Um, first of all, Molim vas da zauzmete svoja mjesta. Kao prvo imamo jednu promjenu u dnevnom redu. Krenut ćemo najprije sa studijom o carinama. A nakon toga prazimo na pet i 4b. Dakle, to je iz praktičnih razloga e, zbog naših e, govornika. Ako nema nikakvih primjedbi, predlažem da usvojimo dnevni red. Hvala, podsjećam da sastanak možete pratiti na internetu i putem aplikacije i meeting. Nadam se da mi je to do sada već i poznato i lijepo ću vas zamoliti da usvojimo zapisnik sa sastanka 2. i 3. rujna. Ako ne bude primjedbi do kraja sastanka, onda ćemo to smatrati usvojenim. Nema primjedbi, hvala vam lijepo. Pa prelazimo odmah na studiju o carinama 4a. Podsjećam vas da je ova studija izrađena na zahtjev našeg odbora. Najprije ćemo dati riječ profesoru Stolu koji će nam održati izlaganje u trajanju od oko 10 minuta i nakon toga ćemo imati raspravu. You can choose. <laughs> You, cannot choose. <laughs> Gospođo predsjedateljice, uvaženi članovi odbora, dame i gospodo. Mislim da već imate mnoštvo informacija za ovaj današnji sastanak o tome na koji način jedinstveno tržište doprinosi bogatstvu i koja prava i obveze daje građanima i gospodarskim subjektima. Resorni odbor A je izradio ovu studiju u suradnji sa tajništvom odbora IMCO. Europski parlament ima jedinstveni model integriranja neovisnog istraživanja u svoj rad kako bi se pružile znanstvene informacije i kako biste vi dobili informacije. Treba naglasiti da svaki član odbora može zatražiti ekspertizu potrebnu za izradu politika, pripremu zakonodavnih akta ili za parlamentarni nadzor. Tako da ću vam ja sada pokušati objasniti nešto što sam napisao u vidu studije za resorni odjel A te ću vas e, pokušati dodatno informirati o Europskom carinskom sustavu. S obzirom na ograničeno vrijeme, ja ću se koncentrirati samo na najvažnije elemente. Jedinstvo, u, kao članovi odbora IMCO, možda se pitate e, kakve veze carinski sustav ima s jedinstvenim tržištem, pa sam pripremio ovaj slajd gdje možete vidjeti da e, Europski carinski sustav, posebno Europska carinska unija, predstavlja sastavni element Europske unije i također je važan sastavni dio jedinstvenog tržišta Europske unije. To za sobom povlači neke implikacije, kao što je razvoj granica Europske unije. To je također važno iz perspektive međunarodne trgovine. Međunarodna e, trgovinska organizacija je tu. Imamo isto tako i sporazume o međunarodnoj trgovini koje treba uzeti u obzir. E, zatim, to je važno iz, iz perspektive sigurnosti, budući da se građanima pruža zaštita u smislu zaštite intelektu, prava intelektualnog vlasništva, okoliša, sigurnosti i tako dalje. To je važno i za pošteno tržišno natjecanje. Carinska unija nadalje daje veliki doprinos Europskoj uniji, odnosno njezinom proračunu, s obzirom da je jedan od izvora, tradicionalnih izvora vlastitih e, resursa. No, iz perspektive ovoga odbora važno je reći da ona doprinosi bogatstvu u Europskoj uniji. U ekonomskoj studiji koja vam je prosjeđena spomenuo sam da se na taj način ostvaruje 189 milijardi eura zarade, dakle iz e, carina. No, važno je također istaknuti da nešto i ostane, tako da bi se moglo ostvariti još e, dodatnih 50 milijardi eura prihoda e, kada bi se provale neke reforme na jedinstvenom tržištu i kada bismo doista e, u potpunosti proveli u dijelu Carinsku uniju. Nije lako u potpunosti shvatiti što podrazumijeva Europska carinska unija, kao prvo, tu imamo zakonske propise Europske unije, dakle imamo carinski zakonik Unije, koji vam je vjerojatno poznat i koji je važan zakonski akt Europske unije. Međutim, te zakonske propise treba i provesti u dijelo i tu dolazimo do uloge država članica u provedbi, e, da kako uz međusobnu suradnju i suradnju s Europskom komisijom, no osim toga Europski carinski sustav definira još jedan element, a to je da ima e, elektroničke sustave koji omogućuju e, elektroničku obradu trgovinskih transakcija. I taj elektronički sustav je upravo onaj koji izaziva određene poteškoće i gdje postoji prostor za poboljšanje. S obzirom da smo na početku parlamentarnog saziva, možda biste vi kao članovi odbora tre, mogli, možda razmatrate o tome koji će biti vaši prioriteti. Ja sam vam ovdje pripremio e, jedan slajd sa e, semaforskim svjetlima tako da možete vidjeti da u području zakonodavstva e, će biti potrebna potreban angažman vašeg odbora. A moglo bi se reći da je razvoj zakonodavstva u području carina u EU išao glatko i da postoje različiti procesi kako bi se ovo zakonodavstvo i dodatno prilagodilo. Imamo još e, niz problema e, kada je riječ o provedbi ovih propisa u državama članicama države članice bi trebale djelovati jedinstveno budući da govorimo o carinama, a carinska unija sa 27 ili 28 država članica je zapravo definirana, e, odnosno onoliko je jaka koliko je jaka najslabija karika. Dakle, sve države članice moraju provoditi carinske propise jer e, u slučaju da postoje razlike u provedbi to može poremetiti trgovinske tokove između država članica i luka gdje poslovni subjekti mogu iskoristiti te razlike i e, na neki način to koristiti u svoju sebi u prilog. Carinski propisi Europske unije su već e, na razini harmonizacije, međutim postoje ipak važne razlike u stupnju provedbe na razini država članica, budući da nam tu još nedostaje jedna stvar, a to je e, pitanje sankcija to je prepušteno državama članicama i način na koji se sankcioniraju prekršaj carinskih propisa i tu postoje velike razlike među državama članicama te se e, neprestano vodi rasprava o tome dakle što tu poduzeti ali na to ću se vratiti kasnije. Možda će najvažniji dio posla u ovome odboru biti razvoj elektroničkog sustava. Dakle, mi sada imamo više elektroničkih sustava koji omogućuju e, da se provode e, carinske formalnosti i to se dakle, e, tu se sastoji se od nekih elemenata koji su u nadležnosti Europske unije i nekih u nadležnosti država članica i tu imamo značajna kašnjenja, u nekim slučajevima čak i do 12 godina a pojedine ekonomske studije pokazale su da smo posljednjih šest godina izgubili e, 300 milijardi eura zbog e, propusta u provedbi propisa. Mislim da je to važno istaknuti u ovome odboru, s obzirom da će odbor morati kontrolirati rad komisije u e, finaliziranju ovih e, elektroničkih sustava i nadalje isto tako treba vidjeti u smislu proračuna koliko je potrebno izdvojiti da bi se to moglo ostvariti. Kako je došlo do ovog kašnjenja, 2008. godine donesena je jedna odluka pod nazivom paket carinskih mjera. Zakonodavstvo i provedba elektroničkog sustava su e, dakle predviđeni da bi trebali biti finalizirani 2013. godine. Što se tiče zakonodavstva, u tom dijelu je postignut e, rezultat, međutim ne može se, e, međutim to nije bio slučaj i u, kada je riječ o elektroničkom sustavu. Zakonodavstvo je zamišljeno da podržava sustav koji je u potpunosti elektronički, međutim, nažalost, e, ti elektronički sustavi nisu još u potpunosti uspostavljeni. Zatim je rok pomaknut na 2020. godinu, a u jednom od posljednjih akata e, parlamenta iz prethodnog saziva donesena je odluka da se rok za provedbu elektroničkih sustava pomakne na 2025. godinu postoje neke studije koje čak pokazuju da bi se u najgorem slučaju to moglo odgoditi do 2033. godine. Ja smatram da je to e, doista važno pitanje kada govorimo o carinskoj uniji. Zbog tog kašnjenja daljnji razvoj elektroničkog sustava ovisit će o novim e, spoznajama u tehnologiji, o promjenama u poslovnom okruženju, a isto tako se pojavljuju izazovi koji dolaze, proizlaze iz drugih područja politika kao što je zaštita podataka, pitanje sigurnosti podataka, što bi moglo također utjecati na ovo dovršavanje e, uspostave elektroničkih sustava što bi moglo do, dovesti do daljnjih kašnjenja. A mislim da je to e, vrlo važno i iz perspektive gospodarskih subjekata i sigurnosti. Naime, funkcioniranje tih elektroničkih sustava utječe na poslovanje gospodarskih subjekata, na rast, na unutarnjem jedinstvenom tržištu i na sigurnost. I time bih e, želio zaključiti ovo kratko izlaganje. Ja sam e, se doista držao samo najrelevantnijih e, stvari i hvala vam na pozornosti. Hvala vam profesore Stol. Iz praktičnih razloga, budući da ste vidjeli dnevni red, imamo izlaganje komisije također na temu carina. Možda ne bi bilo loše da najprije čujemo njihovo izlaganje, a nakon toga ćemo imati zajedničku raspravu o vašoj studiji i o prezentaciji koju će održati komisija. Drago mi je što mogu pozdraviti gospodina Filipa Gernoa, e, ravnatelja Carina. Koliko shvaćam, e, ovo izlaganje komisije će održati tri govornika. Nažalost, e, ne možemo vas sve pozvati ovamo, ali vi ćete održati prezentaciju sa svog mjesta. U redu, hvala, izvolite. Um, Hvala vam, gospođo predsjedateljice. Pa mi smo razmišljali što bi bilo najkorisnije za vaše članove s obzirom da je ovo na neki način prvi sastanak u ovom sazivu na temu carina e, pa ćemo vam predstaviti tri najvažnija vide našeg rada. Ja ću vam na početku dati kratki pregled e, naših aktivnosti i njihove relevantnosti kako bismo dopunili ovaj akademski, ovu akademsku studiju koja vam je upravo predstavljena. Nakon toga ću dati riječ kolegi Paulu Santosu koji je zadužen e, za carine i digitalno okruženje. On je zadužen za informatičke sustave u području carina, ono što je spomenuo profesor Stol. I na kraju naš direktora za međunarodne poslove koji će nešto reći o ključnoj važnosti programa financiranja u kontekstu VFO-a, višegodišnjeg financijskog okvira. Nastojat ćemo mm, iznijeti činjenice na sažet način i da kako spremni smo proširiti raspravu o pojedinim e, temama. Dakle, prvo na što vas želim podsjetiti jest da carine postoje već dugo u EU. Prošle godine smo obilježili 50. obljetnicu Carinske unije. Mislim da nije nikakva tajna da je Carinska unija jedan od kamena temeljaca europskog projekta u isključivoj nadležnosti Europske unije, tako da parlament ima ključnu ulogu u donošenju e, zakona i u kreiranju politika. Imamo vrlo detaljne zakonske propise. E, studiju studija koju smo čuli ranije također kaže da je to jedan od najvećih e, pravnih korpusa u Europskoj uniji. Procesi koje provodimo u Europskoj uniji ovise o vrlo koordiniranoj suradnji među državama članicama carinskih e, tijela i Europske komisije i tu imamo dva osnovna izazova. Kao prvo moramo djelovati složno, dakle dosljedna provedba 28 e, država članica kompleksnog e, paketa pravila i to u kontekstu 28 različitih situacija u državama članicama. To je doista veliki izazov u smislu koordinacije. Zatim, drugo, prilagodba promjenama, e, dakle, promjenama u trgovinskim e, modelima i poslovnim modelima. I tu je jedan od najvećih izazova koji imamo trenutno, a to je kako se baviti e, izazovom e-trgovine kao poslovnim modelom. E, želim podsjetiti na važnost trgovine u Europskoj uniji. To možete vidjeti na ovom slajdu. Uvoz e, u Europskoj uniji iznosi gotovo 3 bilijuna e, eura, dakle to je brojka iz 2018. godine i ovdje želim reći da je to podrazumijeva mnogo aktivnosti, ali isto tako želim spomenuti da se brojke mijenjaju vrlo brzo. Dakle, ovdje možete vidjeti E, trgovinske tokove u usporedbi sa e, onim što smo imali 2017. godine. Dakle, mi e, moramo biti u stanju brzo reagirati na promjene. Profesor Stoll je također spomenuo činjenicu da ovisimo o tome da svi provode pravila na isti način. Najslabija karika u smislu carinske zaštite na vanjskoj granici je zapravo predstavlja rizik za sve nas kolektivno. Da kako carine znače prihode i tu se brojke mijenjaju iz godine u godinu. Ali valjda imati na umu dakle ove klasične prihode, to iznosi oko 20 milijardi eura kojima se financiraju aktivnosti Europske unije. Postupak za ovo obuhvaća i poprilično detaljne inspekcije od strane kolega koji se bave proračunom. Oni analiziraju dakle kako se prikupljaju ova financijska sredstva. Potom je tu i agencija OLAF koja poduzima i istrage vezane uz eventualne probleme u tom sektoru. Potom imamo dakle prihode koji proizlaze iz PDV-a. Oni su povezani sa uvozom i sa carinama. To je još jedna vrsta izazova dakle, u cijelom ovom sustavu. Prije nekoliko godina smo imali jedan veliki slučaj prijevare u tekstilnom sektoru. To je dovelo i do jednog slučaja koji se vodi protiv Ujedinjene kraljevine. Govorimo o iznosu od više od 2 milijarde neplaćenih e, carina. To obuhvaća i prihode koji nisu ostvareni u smislu PDV-a. Imamo strukturirani radni odnos sa Olafom, glavnom upravom za proračune i taksudom. Tu se usklađujemo po pitanju ovih problema. Osim aspekta prihoda, tu su i ovi svi drugi regulatorni aspekti koji su povezani sa prelascima granica. Carina ne obuhvaća samo prihode. Valja imati na umu da carina obuhvaća čitav niz politika koje su izuzetno važne. Ovdje možete vidjeti neke primjere, ali zapravo vam želim prenijeti poruku koja kaže da surađujemo sa brojnim kolegama iz drugih područja, prije svega primjerice kada je u pitanju intelektualno vlasništvo, sigurnost proizvoda i tako dalje. A sve kako bismo imali sve međusobno, međusobno izuzetno dobro povezan dakle, pristup kada je riječ o ulasku robe na naš teritorij. Ispričavam se. Dakle, ovdje možete vidjeti volumen onoga čime se bavimo kada kažem mi, dakle mislim na carinska tijela. Dakle, ovdje imamo broj izjava, dakle za 2018. godinu. I ovdje se nadovezujem na ono što je profesor Stol govorio, dakle važnost informacijske tehnologije. Vidite koliko je dakle obim posla koji se bavimo. Digitalizacija cijelog e, procesa carine je ključna. Imamo dakle carinske deklaracije, kontrole na granici i sve ono što je s tim povezano. I to je jedan od načina na koji se može promatrati dakle trgovinske tokove. Riječ je o izuzetno velikom prometu. Gotovo 90% carinskih deklaracija se obrađuje unutar sat vremena. Dakle, djelujemo u stvarnom vremenu. Moramo tu biti izuzetno brzi. Istaknuo sam važnost e, trgovine. Tu imate čitavu povezanost između ovih raznih e, dakle, lanaca opskrbe. Ovdje nije samo riječ o pukom uvozu robe, to krije jedan jako složeni e, postupak. Potom je tu uloga dakle logističkih operatera i mi tu, operatera mi tu jako blisko surađujemo. Spomenuta je, spomenut je dakle carinski zakonik, to je za nas svojevrsna Biblija konačno usvojen 2013. godine. Riječ je o jednom jako ambicioznom pokušaju da se modernizira dakle, cijeli carinski postupak. Biće potrebno još vremena da ovdje stvari legnu na svoje mjesto, ali već vidimo njegovu učinkovitost. Imamo o tom izvješća od strane komisije, dakle studije utjecaja vezane uz carinski zakonik. Još ćemo dobiti neka izvješća o budućnosti koje će se baviti ovim pitanjem. Dobili smo i zahtjeve od parlamenta u tom smislu, te pripremamo da materijal za 2021. Tu ćemo vidjeti kako cjelokupni sustav djeluje i analizirat ćemo to od strane komisije, dakle razne pokazatelje i mjerila. Želimo dakle da propisi budu čvrsto ukorijenjeni, dakle u samim osnovama postupaka. Jedno područje koje bih htio posebno istaknuti jest upravo ovo korištenje statusa ovlaštenih gospodarskih subjekata. Smatram da je to jako važan e, aspekt e, kako za kontrolu, tako i za omogućavanje lakše trgovine. Dakle, carinski zakonik je naša Biblija, ali povezano smo i sa drugim zakonodavnim propisima. Među njima su primjerice međunarodni sporazum i sporazumi o uzajamnoj pomoći i tako dalje, sporazum o carinskim barijerama. Dakle, dakle kao što sam već rekao, surađujemo sa različitim dakle, sektorima zato je carina ima važnu ulogu u zaštiti unutarnjeg tržišta. Jedno od područja koje postaje sve važnije jest pitanje sigurnosti. I ono jedno što nam donosi carinski zakonik, jest e, jačanje dakle, sigurnosnih odredbi. Dakle, imamo međusobno povezivanje različitih informacija koje dobivamo iz raznih izvora, operatera i ovaj pristup također zahtjeva odgovarajuće i te sustave i to je danas jedan od naših najvećih izazova. Evo ukratko. Ovdje moramo dobro ocijeniti dakle, situaciju, rizike. Važno je da dobijemo dakle, pravodobne informacije, da možemo osigurati odgovarajuće kontrole. A sve to kako bismo potom mogli primjerice reći ne možete ukrcati ovaj teret, rizik je prevelik. Rizik je nešto što je dio naše filozofije kontrole, što nalazimo također u carinskom zakoniku. Ovdje je riječ o zajedničkom upravljanju rizicima. Imamo zajedničke standarde i kriterije koji su nedavno evo, i navedeni u primjerice odredbama o financijskom riziku. će biti važno za buduće djelovanje u ovom području. Potom, dakle, ovlašteni gospodarski subjekti, htio bih tu reći nekoliko riječi. Oni su za nas dio procesa kada želimo dakle svoje kontrole usmjeriti na najveće rizične faktore Onda vidite na slajdu dakle, koristi od ovog sustava i kriterije. Ali poruka koju bih eh, htio prenijeti jest da je ovo integralni eh, dio sustava u kojem tvrtke koje dakle, poštuju propise dobivaju dakle, odgovarajući tretman. Drugi dio dakle, koji balansira između potrebe za kontrolom i zahtjeva jest pojednostavljenje dakle, koje proizlazi iz carinskog zakonika. To može donijeti pravu korist zainteresiranim subjektima. Imamo dakle centralizirani sustav davanja odobrenja. Neću sada ići u detalje. Imam još dva slajda koje sam pripremio za vas. Želim vas ovdje podsjetiti na provedbu. Profesor Stol je govorio o pitanjima vezanim uz kašnjenjem, kašnjenja vezana uz dakle, uvođenje novih IT sustava. Ovdje možete vidjeti što se dogodilo tijekom zadnjeg saziva. Mislim da imamo dobar plan kojim ćemo dakle, ispuniti preostale obaveze koje proizlaze iz uvođenja IT sustava. Sustavi dakle, komisije su sada usmjereni na ispunjenje preuzetih obaveza. na koncu, Predsjednica komisije navela važnost Carinske unije i važnost prelaska dakle, na iduću razinu Carinske unije, a to znači jedan e, snažni pristup ovoj ocjeni rizika i upravljanja rizikom, unutar kojeg će se dakle, uzeti, i potrebe, uzeti u obzir i potrebe poslovnog sektora. Sada, ukoliko mi dozvolite, dao bih riječ kolegi Santosu. Kao što sam rekao, on je direktor dakle, koji se bavi digitalizacijom i porezima u našem odjelu i on će vam reći nekoliko riječi o IT sustavima. Yes, so uh, Hvala, Filip. Hvala gospođi predsjedatelju. Ja sam Paolo Santoš, radim u taksudu B. Dakle, mi se bavimo digitalizacijom. Kao što je rekao profesor Stol, ja se bavim e, ovim sustavom digitalizacije u području carina i na ovoj sa dužnosti unatrag godinu i pol dana. Ja sam se bavio ovim sustavima, dakle, unutar taksuda, bavim se provedbom jedinstvenog sustava za carine. To je idući sustav u našem razvoju digitalizacije Carinske unije nakon dakle uvođenja Carinskog zakonika. Bavimo se dakle ocjenom provedbe i očekujemo da će dokumenti biti spremni za usvajanje negdje tijekom iduće godine. Trenutno smo fokusirani na ispunjenje obaveza koje proizlaze dakle, iz carinskog zakonika. Rado ću vam danas reći kako stojimo kada je u pitanju provedba radnog programa carinskog zakonika. Imam za vas samo jedan slajd, a to je, to je ova slika koju vidite. Ovdje vidite cijeli naš program na vremenskoj crti, dakle djelovanje od strane komisije, vijeća i e, parlamenta u skladu sa člankom 278 zakonika. Očekujemo novu verziju radnog programa za 2019. da bude usvojena tijekom idućih mjeseci. da vidite sustave koji su dio nacionalne nadležnosti, oni trebaju biti razvijeni od strane dakle, carinske administracije država članica. Vidite ovdje, na, one su označene plavim slovom N na ekranu. Potom su tu komponente koje razvija komisija, odnosno moj tim. Ispričavam se, mikrofon se ugasio, kaže govornik. Zalažemo se za ispunjenje obaveza prema ovom planu. Zato smo tu uputili odgovarajuće resurse iz programa Carina 2020. Vidite ovu zelenu boju na ekranu. To, je ono sve što smo ispunili u skladu sa planom. Što se tiče taksu, da sada smo ispunili 50% obaveza. Za 2019. vidite da očekujemo otvaranje novih portala za gospodarske subjekte kada je riječ o digitalizaciji njihovog posla i davanja dakle E, dozvola i dobivanja informacija i upravljanju carinama. Dakle, ovdje oznaka AEO i BTI na ekranu. Također blisko surađujemo sa državama članicama na ispunjenju njihovih e, obaveza. To radimo na svim razinama, dakle, skupina za elektronske carine i tako dalje. Kao što je već spomenuto u prethodnim intervencijama, kada govorimo o ostvarivanju naših obaveza, veliku ulogu igra je dakle, upućivanje odgovarajućih financijskih sredstava. To također znači da osoblje koje se bavi ovim poslom, primjerice ja, podrazumijeva da budu na raspolaganju dakle i na raspolaganju odgovarajuća financijska sredstva. Stoga je od izuzetne važnosti da se program za razdoblje nakon 2020. založi za nastavak provedbe, dakle, odredbi Carinskog zakonika. To je istaknuo i profesor Stol u svom izlaganju, a time će se pozabaviti kolege koji će govoriti nakon mene. Hvala lijepa. Uh, Hvala vam. Dobro jutro svima. Ja sam Sabine Hensler, bavim se međunarodnim i općim poslovima, dakle međunarodna carinska suradnja i e, sporazumi kao što je već istaknuo kolega Filip Kermot. Programi carine dakle obuhvaćaju dakle odgovarajuće zakonodavne odredbe. Govorim u množini zato što smo u novom VFO predložili dva programa, a trenutno imamo jedan takav program. Dakle, imamo program Carina 2020. Unutar idućeg VFO-a, a tu smo već dobili prijedlog komisije u svibnju prošle godine, vidite ovdje na slajdu da imamo dva programa. Program Carina, dakle, unutar programa jedinstvenog tržišta, kako bismo i u budućnosti osigurali dakle, potrebnu sinergiju kroz programe Fiskalis i borbu protiv prijevara na razini Europske unije. Fiskalis je program koji koristi i naš dakle, glavni direktor. Riječ je o su IT sustavu koji se bavi porezima. Tu je vrlo važno imati potrebnu sinergiju između ova dva programa. U novom VFO-u također predlažemo jedan novi instrument i to unutar Fonda za integrirano upravljanje granicama. Ovdje se dakle bavimo kupnjom i održavanjem opreme za carinske kontrole. To smo predložili kroz Fond za upravljanje migracijama i pitanja azila. Jer je to važno povezati dakle, sa ovim programom i sa programom za integrirano upravljanje granicama. Želimo dakle povezati sve ove politike. Logika iza prijedloga VFO-a komisije jest što više sinergije među programima i povećana učinkovitost u upravljanju dakle financijskih financijskih programa. Ovdje je nešto više detalja kada je riječ o dakle, programima vezanim uz carinu nabavu opreme. Oni dijele opće ciljeve. oni su usmjereni u zaštiti financijskih i ekonomskih eh, interesa Unije i država članica. Čuli smo također da ovdje dobivamo značajna financijska sredstva od carina svake godine, da su oni jako važan instrument e, unutar proračuna Evropske unije. Također im povećavaju našu sigurnost unutar Europske unije te štite uniju dakle od nelojalne konkurencije i nezakonite trgovine robom. U programu Carina predložili smo proračun od 950 milijuna eura. I kao što je već istaknuo profesor Stol, izuzetno je važno dobiti odgovarajuća financijska sredstva. A to kako bismo izbjegli da se dakle kaska sa provedbom ovih novih IT sustava u sektoru carine. To je vrijeme ako predugo budemo čekali i moj kolega Santos će već otići u mirovinu. Potom pod ovim drugim instrumentom koji se bavi nabavkom opreme predvidjeli smo milijardu i 300 milijuna eura. Smatramo da je važno podržati države članice i osigurati se odgovarajuću dakle, carinsku zaštitu. Ne možemo dozvoliti da se to podriva dakle, nedostatkom odgovarajuće opreme. Potom tu su različiti specifični objektivi ovih programa. Program Carina želi dakle omogućiti jednobraznu dakle primjenu zakonodavstva, dakle provedbu carinskih zakona i politika. To su dakle projektne skupine koje rade na zakonodavnim prijedlozima, prijedlozima politika, razmjenjuju primjere dobre prakse, dijele dakle znanja, obuku djelatnika. A nakon koncu tu je zajednički razvoj IT sustava. 80% proračuna je usmjereno upravo u IT sustave. Što se tiče opreme za carinsku kontrolu, ciljevi, ovi specifični ciljevi su nešto drugačiji. Želi se osigurati dakle, adekvatna i ekvivalentna kontrola e, na graničnim prijelazima. Dakle, to znači na kopnenoj granici, u lukama i tako dalje. To obuhvaća evo, dakle, i poštanske urede, odnosno one prisutne na graničnim prijelazima. A gdje smo, dokle smo došli tu s pregovorima? Pregovori su počeli od siječnja do ožujka ove godine. Vodili smo e, osim toga i žustre rasprave sa članovima ovog odbora i vašim izvjestiteljima. Nažalost nismo uspjeli doći za sada do makar i parcijalnog e, dogovora, ali uvjerena sam da su ona glavna otvorena pitanja koja su nam preostala, doduše još otvorena, ali da neće biti velika zapreka i da ćemo brzo završiti svoje pregovore i doći do zaključenja sporazuma i nadam se do kraja ove godine. Hvala vam puno. Hvala vam. A sada otvaramo raspravu i Odmah dajem riječ koordinatorima ili njihovim zamjenicima. Dakle, tko će za pučane uzeti riječ? Izvolite. Hvala. Moje pitanje se odnosi na ovo što je rekao gospodin Štol. Slažem se s njim u cijelosti da mi sa tim carinskim postupkom i provedbom uredbe i e, da ćemo mi na kraju dana s tim morati e, podnijeti da poduzeća nose trošak i da oni plaćaju za to što su evropski cijeli legislativni e, mi ne možemo, dakle, evropski legislativni postupak jednostavno ovladati njime i dovesti ga do kraja. Mislim da je do sada otprilike to iznosilo 50 milijardi eura koje smo propustili i koje smo mogli e, zaraditi da je to funkcioniralo. Stoga moramo biti bolji. A mislim da zemlje članice nose jedan dobar dio odgovornosti za to. Jer mislim nije sad ovaj naš odborni komisija krivi za sve ili odgovorni za sve, nego mislim najvećim dijelom zemlje članice koje ne provode i ono što imamo od zakonodavnog od zakona. I u vezi s tim jedno vrlo precizno pitanje komisije, koja je inače to sve jako dobro opisala i rekla da nije samo carinsko, da, se ne, da nije tako da se ne provodi samo carinsko zakonodavstvo, nego da i drugi zakoni moraju biti usklađeni sa carinskim propisima i kako bi se to sve moglo dobro provesti i dobro funkcioniralo. A tu pogotovo recimo zakoni e, što se, koji se odnose na PDV. A u članku 278 se navodi Carinskog zakonika zemljama članicama da od prosinca 2020. obrađuju podatke i ne na elektronički način. A i e, odredba 362 iz 2019. je rekla da je to, dakle čak je pomaknula taj datum do kraja prosinca 2022. Prema tome, do tada zemlje imaju vremena da mogu uvesti i te sustave koje će to sve elektroničkim putem obratiti. A ključna stvar upravo da se sve to skupa provede je da se provede i kompletan paket mjera za PDV na elektronički način za trgovinu, a onda to ne ide ako se ovdje odgodila. Prema tome, kod nižih pošiljki, međutim nižih niskih vrijednosti, se neće uskladiti prema ovim odredbama za e, odredbama o PDV-u kod online trgovine. Sad je pitanje sječan 2021. je bio zapravo datum kojeg smo morali održati za PDV odredbe. Međutim, ako to ne budemo uspjeli održati jer jednostavno nije harmonizirano, kako će se onda izgledati i u kojoj mjeri će to deformirati i utjecati na naše tržište i u kojoj mjeri će zapravo narušiti ravnopravnu tržišnu konkurenciju. Sad to zvuči jako komplicirano što sam ja ovdje naveo, ali me zanima od komisije šta će učiniti kako bi svaka pojedina zemlja uvela E, svoje vlastite nacionalne zakone u koje će kompletan paket ovih direktiva provesti i to primijeniti na vrijeme da ne dođe do onog scenarija za najgori mogući slučaj. Hvala lijepo za socijaldemokrate Madame Gion. Imate riječ. Onda gospodin Boter. Oprostite. Moram prvo koordinatora pitati Da, i gospođa Grapini je htjela govoriti u ime socijaldemokrata ili? Dobro. Gospođa Grapini. hvala lijepo. Dakle, riječ je o carinskom programu. Prvo hvala profesoru Štolu na preciznosti navedenih informacija. U cijelosti se slažem sa svime što ste rekli. Govorili ste o nečem vrlo osjetljivom zapravo. I to sigurnosti građana i lojalnoj i fer konkurenciji na tržištu. Ali istina je da je ovaj program kojeg je komisija prezentirala i o kom se sad pregovara vrlo važan. Neki moji kolege iz prošlog mandata su me podržali, a mi zajednički žalimo zbog činjenice da je došlo do odgode i kašnjenja ovih pregovora i ostvarivanja dogovora. Ono što je moj kolega Pascal rekao nije samo da poduzeće trebaju plaćati račune za te odgode i nefunkcioniranje cijelog sustava, nego i građani. A kad dođemo do kvalitete proizvoda, kad kad on jednostavno isto dovoljno zajamčeno na tržištu. A zatim kad govorimo o birokraciji i sličnim aspektima, sve se to na kraju, sve te nameti dodatni održavaju cijeni proizvoda i dakle građani stradavaju. I zbog toga nisam nimalo sretna. Da kad pričamo o pregovorima o mojem izvješću o carinama, nisam tu nimalo sretna sa pozicijom komisije. Proračun je jako važan za oba projekta i ne možemo nijedan takav projekt provesti bez dogovora sa proračunskim ljudima. A vidite, moji amandmani su upravo e, pokazivali i govorili o tome da ne želimo da se Brexit odrazi negativno na proračun za čitav ovaj paket i dakle za sve ono što mi tu radimo. Međutim, to se nije prošlo i zbog toga se samo sve odgađalo i nikako se nije došlo do nikakvog dogovora. A sad ne sad samo zato što sam ja izvjestiteljica, nego zato što i mislim da o naša kompletna veza sa globalnim svjetskim tržištom ovisi i o tome da se mi dogovorimo, da prođu naše izvješća i da se počne sve skupa raditi na tome da sve profunkcionira. A to ne možemo bez adekvatnog proračuna riješiti, naravno. I zbog toga, mislim, insistiram na svome tome. Mislim da bih svoje izvješće trebala dovršiti do studenog i sad moram zbilja pogledati u komisiju i u vijeće dalje gledati jer trebali bi doći do te situacije da je taj dio proračuna za ovo o čemu se mi bavimo uđe naravno u ovom kompletnom izdanju u sljedeći VFO. Jer, vi znate, a najslabija karika se uvijek odrazi na kompletan lanac u ovoj situaciji, mislim na naše jedinstveno tržište. A u ime poduzetnika govoreći, mislim da jednostavno nismo dovoljno uspjeli naglasiti koliko je važna kontrola proizvoda koji dolaze sa trećih tržišta i da nismo tu uopće dovoljno učinili. Što se tiče evropskih poduzetnika, jasno je da oni imaju problema zato što mi ne provjeravamo dovoljno proizvode koji dolaze na evropsko tržište iz trećih država, to je jasno. Hvala vam i nadam se da ćemo doći do dobrih rezultata sa ovim. A sada u ime e, obnovitelja gospodin Botoš. Ja sam novi član. Imam, ja ću svoje ime iznijeti svoje pitanja. Hvala vam puno, profesore Štol, na vašoj prezentaciji. I gospodinu Kemaru, i gospodinu Santosu, i gospođi Hensler. Hvala vama bilo je to vrlo zanimljivo što ste nam ovdje iznijeli. Imam dva vrlo konkretna pitanja. Jesu li vaše studije e, uključile države koje nisu u Schengenu? I druga stvar, da li vaša studija e, govorila o financijskim gubicima tih država zbog neprovođenja svih carinskih e, odredaba u ovom trenutku? Hvala lijepo, ali onda ćemo nastaviti sa političkim klubovima. Gospodin Gize za zelene ili? Gospođa Kavasini. Hvala. Hvala na prezentaciji i iznošenju rezultata vaših studija. Bilo je vrlo zanimljivo. Imam ja dva dosta konkretna pitanja. Dakle, koji su točno razlozi da ovaj elektronički sustav nikako ne stupa na snagu, ne funkcionira, stalno se odgađa? Šta vi predlažete, gospodine Stol? šta bismo mi u parlamentu trebali učiniti kako bi i mogli uopće učiniti, kako bi ubrzali taj postupak i olakšali ga. A zatim pitanje komisije, koje su implikacije mogućeg breksita e, na carine i nije cijeli naš carinski sustav. Jeste vi tu donijeli nekakve planove za izvanredne situacije, izdatke i ostalo. Hvala. U ime ideja gospođa Žeron je tu. Izvolite. Hvala vam gospođo predsjedateljice. Želim vam zahvaliti na ovim izlaganjima studije koje su bila vrlo zanimljiva. Budući da smo ovdje zapravo vidjeli sve poteškoće s kojima se komisija i parlament trebaju suočiti u području carina. Kao što vam je poznato, za nas je vrlo važna zaštita na vanjskoj granici, budući da se na taj način mogu zaštititi svi naši građani. To je tema koja je važna sada i bit će važna sutra. I ovaj informatički sustav koji nam je danas e, predstavljen, e, tu vidimo da čim se nešto, čim se pojavi neki kvar, sustav ne funkcionira. Pitam se zašto ima toliko kašnjenja i što se tiče ovih rokova koje ste nam predočili, nisu li oni već predugački? Mislim da je iznimno važno da je hitno da se uspostavi informatički sustav, to mora biti naš prioritet. Zašto imamo blokadu? Da, činjenica je da je suradnja između 27 država članica zahtjevna. Je li to pitanje razmjene informacija ili je problem u logistici? Dakle, moramo te prioritete pretočiti u dijelo. I isto tako nešto što se tiče Carinske unije jest pitanje trgovine e, umjetninama. Znamo da je to vrlo aktualno pitanje nakon ratova u Siriji i Iraku. Pojavila se ta nezakonita trgovina i još uvijek tu nismo uspjeli uspostaviti kontrolu. Tako da e, bih voljela da se komisija pozabavi pitanjem kako to prioritetno riješiti jer to zapravo isto tako Eh, je loše zbog terorizma i tu se opet eh, tiče sigurnosti naših građana. Hvala. U ime ecr hoće li netko uzeti riječ? Mazurek, kolega Mazurek. Možete li, molim vas, uključiti mikrofon? Hvala lijepo. Kolegica Mazurek, hvala vam. Hvala vam na prezentaciji i na ovim analizama. Carinska unija je apsolutno ključno područje za naše čitav evropski projekt i Evropsku uniju i želim vam ovdje apsolutno još jedanput potvrditi da se mi maksimalno angažiramo za nju. Međutim, sad dva pitanja. Mislim da je potrebno odrediti jedan adekvatan proračun koji će pokriti sve ove reforme, da kažemo napređenje kompletnog carinskog propisa i dakle i te revolucije, da tako kažemo digitalizacija je jako bitna. Međutim, mislimo da bi tu mogle i stvari pojednostavniti, pogotovo da bude lakše i zemljama članicama, a da onda sve skupa brže stupi na snagu i da ne bude više toliko kašnjenja niti digitalizacije, niti funkcioniranja kompletnog carinskog paketa zakona. Mislim da bi trebalo isto tako i pomoć zemljama članicama da e, to lakše svladaju. Da li komisija analiza, analizira probleme koje zemlje članice imaju sa tom provedbom i da li šta čini da im pomogne da brže provedu nove propise. Drugo pitanje, analiza komisije i parlamenta. Vidite, ovdje su došli do tri glavna problema o tim e, analizama koje ugrožavaju našu jedinstvenu strukturu. Prvo, kapaciteti u upravi. Drugi problem, diferencirana implementacija propisa. I treće, teška suradnja između različitih tijela vlasti u zemljama članicama koje naravno otežavaju njihovu suradnju, ali onda jasno i život i radi svih e, gospodarskih objekata. Da li komisija onda razmišlja da se i tu možda koriste neke nove tehnološke ili tehničke mogućnosti kako bi se to popravilo? A zatim, koje smatrate da ćete dodanu vrijednost sa novim tehnologijama ostvariti i u kontekstu i na razini Evropske unije? Hvala. Pošto nikog ne vidim u ime Goja, onda znači da idemo u prvoj rundi sad na odgovore na pitanja. A ovdje su sad bili politički klubovi koji su postavljali pitanja. A onda bi većina pitanja je bila upućena e, komisije, pa bih predložila da prvo komisija, predsjednici komisije odgovore na pitanja njima postavljene, zatim profesor Štol i nakon toga idemo na drugu rundu pitanja koje se onda individualno postavljaju zastupnici. Hvala lijepo. Ja ću dati sve od sebe kako bih odgovorio na ova pitanja postavljena izravno komisiji. Zamijetio sam, primijetio sam svu onu vašu zabrinutost e, u vezi zaštitom e-trgovine u Europskoj uniji, ali upravo to je ono što mi pokušavamo učiniti. Ja sam pokušala ovdje istaknuti da je naš pristup taj da pokušavamo osigurati jednu integriranu kontrolu koja će e, osigurati ne samo e, neodmetano odvijanje te trgovine, nego i poštivanje svih EU standarda. I mislim da su na taj način, e, ako to budemo naravno uskladili sa ostalim područjima, da će to onda govoriti o integriranom dobroj kvaliteti provođenja naših politika. A mislim da u svakom slučaju to ono što trebamo na jedinstvenom tržištu pokrenuti i što treba početi funkcionirati će naravno sve, svemu tome doprinijeti tom e, jamčanju sigurnosti. Razlozi za odgodu i za kašnjenje. Malo kasnije ćemo o tome detaljnije, ali mogu vam reći nakon svih ovih godina koliko radim na ovom specijalnom, na ovom dosjeu, mogu vam reći da je to toliko složeno i da se tu mora razviti više i te sustava, a to se sve skupa mora odviti dok se nastavljaju sustavi koji su do sada funkcionirali, E, i dok su i dalje operiraju. Znači, e, to je veliki problem ne samo za komisiju, nego posebno za zemlje članice. Jer vidite, mi ne možemo doći u situaciju u kojoj primjerice imamo jedan tranzitni režim koji ne pokriva samo provoz kroz Europsku uniju, nego i neke treće zemlje i on ne funkcionira. On mora nastaviti funkcionirati bez greške, a pritom se novi sustavi razvijaju i uvode. Ili, recimo, da vam kažem da je strukturiranje tih novih sustava isto jako, jako bitno. A pritom valja napomenuti da smo posebno se koncentrirali na to kako će se sve te promjene odraziti na naš gospodarski život, naše poslovanje. Jer e, vidite, ne možemo imati recimo jedan savršen IT sustav koji će međutim onda kad počne funkcionirati ubiti svako poslovanje i svaki svaku ekonomiju. Prema tome, moramo i na puno toga paziti. Jako je složeno, ali mislim da možemo bolje i brže. Ali jedna stvar koju smo gledali kad smo razgovarali o produženju ishodišnog roka, to je bilo, mi smo uzeli u obzir veliki jedan dugi proces konzultacija ne samo sa administracijom svake države i našom europskom, nego upravo sa predstavnicima e, privrede i poduzeća i to je jasno, o tom smo razgovarali jako puno i sa parlamentom tijekom prethodnog mandata. I mi bi jako volili da se to što prije primjeni i dovrši, ali da vas podsjetim, sustavi kojima govorimo i koji su pitanje, mislim nije sad to bitno da mi sad nije, da mi sad čekamo, nemojte misliti da mi čekamo do 2025. ili do 2022. ovisno koji nam je rok za šta. Ne, mi radimo cijelo vrijeme na tome i veliki dijelovi e, carinskog zakonika su već zapravo usklađeni, uvršteni ili obrađeni kako hoćete u te nove sustave koje se polako počinju primjenjivati parcijalno. A u odnosu na Brexit, ono što vam možemo reći mi na komisiji, radimo neumorno, bez prekida sa zemljama članicama i pripremamo se za scenarij E, da od, Britanija ode bez ugovora, bez sporazuma s Europskom unijom, što nam predstavlja, mislim, zadaje velike brige i i mislim da ćemo imati recimo u petak opet ovog tjedna sastanak sa predstavnicima carina nacionalnih i mi radimo sa svima vrlo intenzivno. Ali svjesni smo da u slučaju da Britanija ode bez sporazuma da će to biti puno, puno problema. I znamo da će se to odraziti isto tako i na IT sustave kako stvari stoje trenutno. Jer nemojte misliti da mi sad čekamo da implementiramo nešto što će naglo e, jednostavno dovesti nove IT sustave preko noći se to 2025. primijeniti, početi funkcionirati. Ne, mi kontinuirano radimo, pozoravam ponovno na to, i parcijalno stvari već primjenjujemo. A puno puta sam čuo i o tome koliko je važan, vama važan, recimo, promet e, kulturnim dobrima. Ja vas podsjećam da smo mi i trgovina kulturnim dobrima, pazite, mi smo prošle godine upravo paket propisa osvojili u vezi s tim trgovinom kulturnim dobrima umjetninama i to je namijenjeno bilo prvenstveno tome da se spriječi da teroristi i slični prodaju umjetnine na europskom tržištu i s time financiraju svoje djelatnosti, dakle i slične stvari. Zatim, pitanje PDV-a koje se isto ovdje spomenulo više puta. Mislim da je fair, pošteno reći da se trenutno jako puno radi upravo na tome da dovršimo kompletnu zakon propise o PDV-u kod e-trgovine. A to onda uključuje jako puno različitih vrsti e-trgovine, od malih do velikih poduzeća, od onih stvari koje su proizvedene isključivo i prodane u EU uniji do onog što ide preko trećih zemalja ili se dorađuje, obrađuje i tako dalje. Dakle, to je jedan ogroman napor koji u to ulažemo, a to je i veliki izazov kojeg smo svjesni. Jer ono što se od carina tražilo je da uzmu u obzir još jednu vrlo, vrlo veliku promjenu u svom načinu rada kako bi olakšali ubiranje PDV-a na jedan jednoobrazni način. I to dakle da se odvija od malih pošiljaka koje do sada carina nije pokrivala do svega ostalog. Ali kažem vam, to je jedna aktivnost. Mi se time kontinuirano bavimo, dakle to je nešto što traje i na čemu stalno radimo. Zatim, mislim, da bih sad odmah pogledao kolege da vidim da li bi oni nešto dodali. Pavlo o IT-u, a Sabina o proračunskim financijskim pitanjima. Hvala, Filip. So, uh, <clears throat> I would like to come back to the... Pa evo, samo da se vratim na pitanje kašnjenja uspostave informatičkih sustava. Želim samo podsjetiti sudionike da smo imali jedno izvješće iz 2018. godine e, na temelju jedne misije koju je proveo revizorski sud 2017. godine vezano uz kašnjenja uspostave informatičkih sustava. Što je krenulo krivo? To je bilo formulirano u vidu pitanja. Izvješće je dosta dugačko, ja sam ovdje ponio sažetak i na početku ću vam pročitati nekoliko rečenica. Kašnjenja su uzrokovana nekoliko čimbenika kao prvo, nedostatni resursi iz Europske unije država članica te e, dugačak postupak donošenja odluka zbog više razinskog odlučivanja. Ovdje je danas već jasno rečeno da je pitanje dostatnih sredstava važno, to znači financijska sredstva kako bi se mogli podugovoriti poslovi jer imamo dosta tvrtki na tržištu s kojima podugovaramo aktivnosti, ali e, da bi se mogli podugovoriti ovakvi informatički poslovi potrebni su snažni timovi i e, javna uprava mora upravljati projektima i ugovorima. Tako da je važno da imamo jedan tim u komisiji i u svakoj pojedinoj carinskoj upravi u državama članicama kako bi oni mogli usko surađivati i to bi dalo rezultate. Dakle, potrebni su također, e, to potrebna su dostatna financijska sredstva. To zahtjeva snažnu koordinaciju. A to me dovodi do e, sljedećeg pitanja koje je postavljeno smatra li komisija da je važno da se uspostavi komisija e, posuradnja ne samo između komisije i država članica nego i među državama članicama i njihovim partnerima e, mi pokušavamo voditi računa o tome imali smo forum kao što je koordinacijska skupina za informatička pitanja i e, to smo imali državama članicama i u komisiji i tu se razgovaralo o detaljima provedbe, dakle o tehničkim detaljima e, provedbe, o rokovima i dakle tu u, okviru tog foruma se razgovara o zajedničkim modulima provedbe, dakle o zajedničkim modulima. Dakle, to je softver koji djelomično provodi komisija, djelomično države članice i da kako e, to se mora povezati i uskladiti. Zatim pružanje usluga gospodarskim subjektima, a ponekad e, i trećim stranama, odnosno državama. Dakle, to isto tako postoji i na razini e, carinske politike. Dakle, naša glavna uprava se sastaje sa ravnateljima carinskih uprava, dakle e, dva puta godišnje i tu pokušavamo potaknuti suradnju među državama članicama o informatičkim pitanjima. Konkretan rezultat e, je da je prije e, godinu i po dana organiziran e, seminar na visokoj razini u Talinu, to je organiziralo Estonsko predsjedništvo, što je dovelo do toga da se odobrila jedna koncepcija, naime da imamo stručni tim za suradnju carinskih uprava u području informatike. Dakle, kolege iz Estonije i Portugala su eh, uspostavili taj stručni tim i njime upravljaju. Trenutno je eh, u tome sudjeluje 14 država članica i mi to podržavamo i pokušavaju eh, izbjeći dupliciranje poslova te se nastavlja raditi napravbenom planu carinskog zakonika i to u skladu sa definiranim rokovima. Prema tome, to je u tijeku. Faza 1 ulazi u završnu fazu. Sada e, se pokušava vidjeti kako će se provesti nacionalne komponente za sustoje kao što je privremeno skladištenje i slanje obavijesti, te također e, proof of union status. Pokušava se vidjeti na koji način bi se mogla poboljšati suradnja među državama članicama. E, rekao sam da u tome sudjeluje 14 država članica, što znači da ovih preostalih 14 nije nužno uključeno u suradnju. Razina na kojoj e, carinske uprave žele surađivati s drugima nije pod našom kontrolom, dakle mi to samo pokušavamo ohrabriti. I na kraju želim još odgovoriti na pitanje na temu suradnje na pilot projektima i bili bilo korisno da se koriste inovativne tehnologije poput tehnologije e, blokova lanaca. Imamo dva konkretna koncepta. E, što se tiče jednog, već osam država članica sudjeluje u tome. In the sense that it's a technology that promises a lot. Dakle, što se tiče tehnologije blockchain, look at uh, what is written on. E, to još uvijek nije zrela tehnologija, međutim, vjerojatno ste vidjeli u medijima da postoji nekompatibilnost između korištenja te tehnologije za neke sustave e, gdje postoje osobni podaci u sustavu i E, dakle opće uredbe o e, zaštiti podataka ili uredbe IDPR. E, javne uprave moraju provoditi IDPR, a države članice i gospodarski subjekti moraju provoditi GDPR. Dakle, to je naša obveza. Dakle, kada pokušavamo sagledati blockchain tehnologiju, kao tehnologiju budućnosti moramo biti svjesni da mm, trebamo zaštititi osobne podatke, ne smijemo ih izložiti kroz te sustave. Hvala. Ako mi dopustite samo tri komentara vezano uz pitanje financijskih sredstava. Prije svega želim zahvaliti gospođi Grapini na potpori i radu na programu financiranja te na njezinoj spremnosti da finalizira ovo izvješće do studenog. Mislim da je to vrlo pozitivno i radujem se suradnji s gospođom Grabini na tom izvješću. Što se tiče pitanja kako to da Brexit nije uzet u obzir, Dakle, nas brine taj prijedlog. Naime, troškovi za pripremanje za Brexit sada nam e, sada su aktualni. Dakle, sada se moramo pripremiti za Brexit e, ukoliko Ujedinjena kraljevina iziđe iz Evropske unije 31. listopada, mi moramo biti spremni. U kontekstu sljedećeg vfo razgovaramo o financijskim sredstvima od 2021. godine, dakle to moramo razdvojiti. Što se tiče troškova povezanih s Brexitom, mi smo iskoristili sredstva e, koja imamo iz sadašnjeg programa 2020. kako bismo podržali potrebne prilagodbe u informatičkom sustavu, kao što je rekao kolega. E, to smo uklopili u raspoloživa sredstva. A što se tiče sljedećeg VFO-a koji će krenuti s 2021. godinom, vidjet ćemo koji su mogući scenariji i što bi bilo potrebno alocirati e, u tom trenutku. To e, nije, to se ne ograničava na pitanje carina, budući da će se to odraziti i neka druga područja politika nakon 2021. godine, ovisno o tome kakva će biti situacija u tom trenutku. E, mi bismo htjeli da se to riješi jednim širim pristupom, da se ne E, koncentriramo samo na carine. Zatim drugo pitanje je bilo e, vezano uz birokratske zahtjeve kod dobivanja sredstava. Naše carinske programe e, odrađujemo kroz izravno upravljanje i to uz poštivanje odredbi financijske uredbe. Da kako mi pokušavamo vidjeti što bi se moglo pojednostavniti e, u financijskoj uredbi, dakle da se koriste jedinični troškovi za stručne timove i tako dalje. Na tome već radimo. Isto tako smo otvoreni za sugestije ako netko želi predložiti dodatne simplifikacije i da kako ne bi trebalo postojati birokratske prepreke kod dobivanja sredstava. Hvala, profesore Stol. Thank you, Chair. Um, Hvala vam predsjednice što ste mi dali priliku da odgovorim na pitanja. Ja ću se koncentrirati na pitanje elektroničkih sustava. E, budući mislim da je to izuzetno važno, mislim da ovdje postoji jedna opasnost, a to je da se situacija perpetuira. Dakle, to je jedan kompleksni informatički sustav u kojem imamo 29 aktera. U državama članicama postoji veći broj primjera za e, neuspjele pokušaje uspostave javnih elektroničkih sustava. Mogu vam čak i navesti primjere. Uvijek nailazimo na isti problem, a to je da se tijekom provedbe pojavi prevelik broj izazova – zato što se prije svega pojavljuju nove tehnologije kao što je blockchain, to smo čuli. Drugo, pojavljuju se također i neki e, problemi unutar e, projekata e-vlade, e-uprave i novi izazovi e, kao što su zaštita osobnih podataka. Tako da što je duži rok za provedbu, to se pojavljuje više problema prilikom provedbe. Zapravo ti problemi se na neki način multipliciraju jer ne samo da treba dovršiti aktivnosti e, u kojima je donesena odluka, to treba finalizirati u jednom kontekstu gdje se pojavljuju novi dakle nepredviđeni izazovi i mislim da je to doista ključno. Zašto je to važno? Ne samo zato što želimo povećati rast na unutarnjem tržištu, nego i zato što gospodarski subjekti ovise u izradi svojih elektroničkih sustava o sučeljima. Tako da moramo zapravo e, voditi računa o tome kako se ta kašnjenja odražavaju na gospodarstvo, poslovni subjekti moraju e, taj carinski sustav uklopiti u svoj informatički sustav, tako da isto tako e, moramo spomenuti pitanje sigurnosti i elektronički sustav služi kao temelj za upravljanje rizikom u zajedničkom upravljanju carinskim sustavom, što je važno za sigurnost, dakle okruženje, prava intelektualnog vlasništva i tako dalje. Svi podaci, e, isti podaci su potrebni za identificiranje rizika. Tako da je to još jedan aspekt koji je izuzetno važan i do sada se još uvijek nije pojavio e, nekakav pristup e, u upravljanju tim procesima niti na strani komisije niti na strani parlamenta dakle da se doista vidi koje su kritične točke obično imamo neki cilj e, provodimo projekt i dakle onda se pokušava analizirati u kojoj mjeri su ostavljen, e, pos, ostvareni ciljevi, međutim takav pristup možda ne pokazuje zašto e, su kritički važni rokovi, odnosno kašnjenja. I mislim da bi e, bilo dobro da se to uzme u obzir na strani komisije, ali i u parlamentu. Hvala vam, profesore Stol. Imam još tri imena na popisu. Molim vas samo da malo skratite da možemo prijeći na sljedeću točku. Thank Gospodine Manners. Hvala vam. Ja sam već godinama bio član ovoga odbora do 2014. godine. Kao zastupnik Europskog parlamenta bio sam ponosan na veliki uspjeh koji je postigla Europska unija uh, u smislu jedinstvenog tržišta. Tada sam bio ponosan. U posljednje vrijeme radim uh, u svojoj odvjetničkoj E, u odvjetničkom uredu i vidim da na tržištu ima mjesta samo za multinacionalne kompanije. Vrlo je teško e, za mala i srednja poduzeća da posluju na unutarnjem tržištu. 80% malih i srednjih poduzeća posluje u svojoj državi članici i zapravo ne koristi pogodnosti unutarnjeg tržišta. A uspio sam otkriti i zašto je tome tako. Naime, provedba e, direktiva nije ujednačena u državama članicama, tako da neka manja tvrtka koja želi poslovati u inozemstvu mora e, se prilagoditi drugom zakonodavnom okviru nego u svojoj državi. Osim toga, e, provedba zakona nije ista u svim državama članicama. Multinacionalne kompanije imaju svoju pravnu službu, imaju novca, e, novac da plate svoje odvjetnike, međutim male i srednje poduzeća nisu u toj situaciji. Dakle, imam jedno pitanje ovom odboru i komisiji. Zašto nemamo iste zakone čitavoj Europi? Jer ako male i srednja poduzeća ne mogu iskoristiti pogodnosti unutarnjeg tržišta, tamo rade obični ljudi, onda će se smanjiti potpora Europskoj uniji, zato se pojavljuje sve više populističkih stranaka koje traže da se iziđe iz Europske unije jer naprosto ne vide nikakve prednosti članstva. To bi bilo prvo. Drugo, ako dođe do spora, možemo li surađivati sa komisijom da se uvede nekakav hitni postupak pred sudom Europske unije tako da se dobije odgovor za šest mjeseci, a ne u roku od deset godina. Jer ako treba pokrenuti postupak pred sudom i ako najprije treba pokrenuti sudski postupak u državi članici, a tek nakon toga pred sudom Europske unije to traje 12 godina i 1,5 milijuna eura, što je dosta velik trošak za mala i srednja poduzeća. Dakle, kao prvo, možemo li imati ujednačene zakonske propise na unutarnjem tržištu? Primjerice, riješiti se direktiva i usredotočiti se samo na uredbe, jasne uredbe, to bi bilo prvo. I drugo, možemo li uvesti hitni postupak na sudu Europske unije tako da u slučaju sudskog spora mala i srednja poduzeća u roku od šest mjeseci mogu imati jasnu situaciju. Jer ako moraju čekati 12 godina, onda se izgubi momentum na tržištu i one već, ta poduzeća već odu u stečaj. E, Izvolite, gospođo Markes. Hvala lijepo. Doista mi je drago da se ovdje ističe važnost e, pojednostavljivanja, dakle da bude da propisi budu primjereni svrsi uz pomoć e, elektroničkih sustava i novih tehnologija. Možda još nismo zreli za blockchain tehnologiju, ali vjerujem da će umjetna inteligencija omogućiti bolje kontrole. Imam jedno pitanje e, upućeno komisiji. Prednosti ove simplifikacije, zahvaljujući i informatičkim sustavima, dakle, što se tiče carinskih službi, ali i gospodarskih subjekata, dakle, tu su izračunate ekonomske prednosti. Tako da mislim da je pristup za koji se ovdje zalažemo važan e, za naš odbor i ne samo u smislu carinskih pristojbi nego i drugih e, aspekata koji su u našoj nadležnosti. Dakle, simplifikacija ne znači manje kontrola ili deregulacija, naprotiv, tu je riječ zapravo o većoj učinkovitosti. Zatim imam još jedno pitanje koje je više tehničke prirode. Zanima me dokle smo stigli kada je riječ o interoperabilnosti informatičkih sustava za carine i ostalih javnih sustava, posebno onih koje koriste gospodarski subjekti. Hvala. Yes, uh, thank you very much. Gospođa Gize, hvala vam. Ja sam nova članica, tako da mi je bilo zanimljivo uh, čuti uh, na kakve poteškoće nailazimo uh, u informatičkim sustavima. E, hvala na odgovorima. Imam samo dva kratka pitanja. Spomenuli ste e-trgovinu. Možete li nešto više reći o tome kako utječe porast e-trgovine u ukupnom e, sustavu trgovine i da li se to odražava na carinski sustav. Drugo, već smo spomenuli Brexit. Mnogo se govorilo o elektroničkim i tehnološkim rješenjima da se izbjegne tvrda granica u Irskoj što će vjerojatno biti problem, e, barem je to do sada bio stav komisije, e, može li se naći neko rješenje za budućnost ili je to potpuno nemoguće? Hvala. I zastupnica Gijom, hvala. E, ja ću vrlo kratko. Dakle, ovo izlaganje osim jednog slajda je bilo vrlo razumljivo i zanima me možemo li dobiti prezentaciju. Da, možete ih pronaći na aplikaciji e-meeting. Odlično. Nastavno na ovo što su rekli kolege, želim e, također uputiti jedno pitanje komisiji, a to je vezano uz direktivu o carinskim prekršajima i sankcijama. Dakle, to je jedan od onih akata koji su već dugo u blokadi, usprko se naporima koje je uložio parlament da se dođe do adekvatnog kompromisa, posebno što se tiče subsidijarnosti. Dakle, to je i dalje blokirano, pa me zanima kako gledate da nastavak e, rada u vezi s time. Predlažem da komisija sada uzme riječ. Izvolite, molim vas kratko. Uh, Hvala vam. Evo, vrlo brzo. Vezano uz jedinstveno tržište i dakle, odnos prema velikim tvrtkama. Imamo jako veliku razinu detalja u carinskom zakonodavstvu. Dakle, imamo jednaka pravila i po nama je ovdje teškoća sa provedbom država članica. Dakle, ovo djelovanje kao jedan smatram da je to izuzetno važno pitanje. Potom provedba, dakle, to je povezano sa ovim posljednjim pitanjem koje ste istaknuli, dakle, tiče se sankcija. Imamo nacrt direktive o kojoj se raspravlja već duže vrijeme ali u vijeću tu nismo vidjeli napredak e, unatrag nekoliko godina. Ne mogu ovdje biti previše optimističan, ali to je nešto čime ćemo se baviti, dakle čim bude potvrđena nova Europska komisija. Svjesni smo da smo trenutno na kakvom e, raskoraku, dakle e, parlament bi ovdje htio vidjeti napredak vezan uz ovo, ovaj dosje, a u vijeću je sve blokirano. Dakle, bavit ćemo se ovime čim nova komisija preuzme dužnost. Što se tiče dakle, pitanja pojednostavljivanja i dakle, Nemamo dakle podatke o pojedinim sustavima. Riječ je o dakle, jednoj globalnoj dimenziji ovog cijelog postupka, dakle, koji uglavnom donosi dakle, korist. Potom pitanje interoperabilnosti, to ću ovo pitanje ostaviti kolegi Santosu. Ali imao bih jednu opću primjedbu, a to je da mi nastavljamo rad sa drugim službama. Povezujemo sustave poput onih, primjerice u lukama, sa onim, dakle, sa IT sustavima carine. Dakle, e-trgovina. Tu je velik problem količina. imat ćemo slučajeve, dakle, imat ćemo čitav niz novih slučajeva koji su posljedica nekih odluka koje su donesene dakle, u vijeću. Imat ćemo uvozni one-stop shop, to će omogućiti lakše, dakle, odnosno jednostavnije procedure, a ticat će se samo onih operatera koji se odluče dakle, za korištenje te usluge. Jasno je da se ovo donosi nove izazove. I to se sve događa u isto vrijeme kada države članice trebaju početi primjenjivati promjene dakle, u svojim uvoznim sustavima da bi se uskladili sa odredbama carinskog zakonika. I to je ključno pitanje. Dakle, ovi harmonizirani podaci, oni će biti osnova za djelovanje svih drugih sustava. Pitao bih i kolege žele li nešto dodati na ovo što sam istaknuo. Hvala vam. Profesor Stol, izvolite. Imate zaključnu riječ, ukoliko želite odgovoriti na neka od postavljenih pitanja. Hvala vam. Ova rasprava je obuhvatila dakle brojna pitanja. Tu su bile pitanja povezana sa odgodama, Imamo tu različite studije koje smo odradili u resornom odjelu upravo za ovaj odbor. One su također podijeljene elektroničkim putem. A ja sam vam istaknuo neke brojke u, svom, svojoj prezentaciji, dakle oko 50 milijardi je dakle iznos o kojem govorimo, dakle 300 milijardi eura ukoliko dođe do odgode od šest godina. Moramo sagledati vlastiti carinski sustav u međunarodnom kontekstu. I upravo zato što imamo Europsku carinsku uniju, dakle bili smo jako snažni u ovom razvoju elektroničkih sustava. Sada smo tu malo izgubili, dakle više nismo pioniri dakle u uvođenju ovih sustava. Imamo, zahvaljujući sporazumima sa VTO-om, dakle imamo tu čitav niz zemalja koje su nešto učinkovitije nego što smo mi, dakle koje također razvijaju te sustave i to treba imati na umu. Gubimo dakle ovu ulogu predvodnika koja bi nam omogućila dakle da zadamo određene standarde, dakle u digitalizaciji carine. Hvala vam. Dakle, zaključit ćemo raspravu o carinama. A zastupnik Mandas, a evo, jako kratko. Koliko sam dobro razumio gosta iz komisije, države članice su te koje ne žele unutarnje tržište. To je ono što je po meni zaključak. Zasigurno ćemo se vratiti tim pitanjima, kaže predsjedavajuća. Zahvalila bih profesoru Stolu, te potom gospodinu Kermodeu, gospodinu Santosu, što su se evo s nama uključili u ovu raspravu. Smatram da je ona bila jako korisna. Velik broj nas je ovdje nov. Hvala lijepo i još ćete čuti s naše strane. Dolazimo sada na točku 4b u našem dnevnom redu. Pozdravljam još četiri stručnjaka s njima ćemo raspraviti o tri studije koje se tiču slobodnog kretanja robe, usluga, dakle i javnih nabava. Predložila bih da saslušamo sve tri studije jednu za drugom i da onda održimo raspravu. Profesor Enkelmajer, dakle o slobodnom kretanju robe. Znam da vas je četvero, ali uzet ćemo, dakle, ako sam dobro shvatila, vas dvoje ćete održati jednu zajedničku prezentaciju i molim vas, evo, maksimalno 10-15 minuta kako bismo imali vremena i za raspravu. Profesor Enkelmajer. Dame i gospodo, dobro jutro. Hvala vam na pozivu da vam govorimo o slobodnom kretanju robe. To će biti nešto drugačija perspektiva od one koju smo čuli od profesora Stola. Evo ja ću vam ovdje predstaviti svoje izlaganje. Prvo ću vam govoriti o pravnoj i ekonomskoj važnosti slobodnog kretanja robe. Imamo dakle tu članke 30 do 36 ugovora o EU, uniji, potom pregled osnovnog zakonodavstva. Ukratko ću vam tu spomenuti neke dosege, naglasiti dakle koje su poteškoće i eventualna prioritetna područja naročito u vezi sa ovim novim sastavom Europske komisije, te ću se pozabaviti nekim dakle, posebnim djelovanjem. Potom, dakle, počnimo. E, dakle, slobodno kretanje e, robe, dakle, kao što sam rekao, članci ugovora 32 do 36, to je ono što određuje korak, dakle, unutar ove četiri slobode. Imali smo dakle i presudu u slučaju Kaside Dijon, dakle Evropskog suda, dakle o međusobnom priznavanju. Dakle, roba kojom se trguje u jednoj državi članici može, biti roba kojom se trguje i svim drugim državama članicama, osim ukoliko zemlja uvoza i odredišna zemlja, dakle, zazovu dakle, e, određene čimbenike koji se tiču javne sigurnosti, dakle, kojima bi se spriječilo trgovanje ovom robom. Dakle, ukoliko dođe do tog slučaja, onda može prevagnuti interes države članice. Ukoliko država to ne uspije dokazati, onda će se roba naći na tržištu. Ukoliko ona dokaže, dakle, i opravda ovu restrikciju, postavlja se pitanje vama kao parlamentarcima. Dakle, to je pitanje kojim se onda bave dakle, parlament, komisija i vijeća. Želite li se pozabaviti ovim pitanjem kroz donošenje novih zakona i tu dolazimo dakle, do područja koje su harmonizirana, odnosno nisu harmonizirana. Ukoliko je ovo pitanje jako važno i veliki je interes dakle, na unutarnjem tržištu, onda se donosi zakonodavna odredba koju nazivamo dakle, harmonizirano područje Ukoliko država članica nije uspjela dokazati svoj interes i vi se ne bavite ovim pitanjem, onda dolazimo u područje koje nije harmonizirano. Ali vezano uz pravnu važnost slobode e, trgovine robom, dakle to je značilo i dobrošetak unutarnjih tržišta 1986. Jedinstveni evropski akt iste godine, Europa 92. U kontekstu Brexita ponovno se nameće pitanje dakle, sloboda kretanja e, robe, time ste se bavili i u parlamentu, nije uvijek slučaj sa zemljom evo, iz koje dolazim i u kojoj radim, dakle područje slobodne trgovine, Carinska unija, jedinstveno tržište. Profesor Stoli o tome govorio, ja ću se baviti unutarnjim tržištem. Međutim, pogledajmo ekonomsku važnost. Ovo su brojke koje dolaze iz studije mog kolege koju ćete pronaći ovdje u sali za sastanke. Dakle, pozitivan utjecaj na e, unutarnje tržište 569 milijardi eura godišnje. Ukupni učinak 386 e, milijardi godišnje. Korist od Carinske unije 189 milijardi godišnje. Ovo su ogromni iznosi nam govori da je stvaranje jedinstvenog tržišta jedan od najvažnijih projekata Europske unije i njezinog djelovanja. Pa potom osnovno zakonodavstvo, kao što sam najavio, pa sve. Ovo sam se oslonio za ovu studiju koju smo izradili za vaš odbor, koja je objavljena u svibnju, to ćete također pronaći ovdje u sali za sastanke. Ukoliko ne, ne nađete svoj primjerak, tajništvo će vam nabaviti primjerak. U dakle, neharmoniziranom području istaknuo bih direktivu 2015 o notifikaciji tehničkih e, dakle, odredbi te uredbu 2019-515 o provedbi dakle međusobnog priznavanja. Što se tiče harmoniziranog područja, tu je bilo teže izvršiti odabir. Imamo jako puno individualnih uredbi i direktive. Imamo jedan dosta opći tekst iz 2019. To je uredba broj 1020 i ukratko ću vam o tome govoriti. da dakle, počnemo sa direktivom iz 2015 tu su dvije obaveze za države članice, dakle moraju e, dakle, obavijestiti komisiju o svom nacrtu tehničkih e, propisa i tu dakle države članice mogu onda komentirati taj prijedlog ukoliko se ne ispoštuju te obaveze od strane država članica onda ta nacionalna regulativa ne može, ne može stupiti na snagu. To ima takozvani horizontalni učinak. To znači da se i građani i tvrtke dakle, mogu zazvati nemogućnost primjene ovog zakonodavnog teksta i mogu dakle čak eh, i eh, dakle početi podizati privatne tužbe. Ovo je malo značajan učinak i više detalja ćete pronaći u mojoj studiji. Te ja ću ovdje preći odmah na idući zakonodavni tekst, dakle uredba iz svibnja ove godine o međusobnom priznavanju. Dakle, tu se nalaze odredbe dakle, za nacionalne procedure, dakle što se događa ukoliko ne dođe dakle, do međusobnog priznavanja proizvoda iz druge državne članice, dakle ne možete staviti ovaj proizvod na naše tržište zato što ne ispunjava ovo, ovo ili ono nešto, ili nešto treće u smislu zahtjeva. Novost je ovdje izjava o međusobnom priznavanju. Nju izrađuje proizvođač i kaže da se ovom robom može zakonito trgovati u drugoj državi članici jednom kada je proizvod, to, jednom kada je proizvođač to, dakle, dobio to odobrenje, onda se tim, tom robom može trgovati na unutarnjem tržištu, odnosno se roba može dakle, uvoziti u ostale države članice. Nema dakle druge izdvoje, drugog izdvojenog odobrenja. U tu može već početi dakle, marketinška aktivnost, iako se to možda ne svidi određenoj državi članici. Države članice također trebaju stvoriti kontaktne točke dakle, za proizvode. Tu se i građani i tvrtke mogu obratiti za informacije i za eventualne savjete, dakle vezano uz pravnu situaciju određene države članice. Ovdje sam zabilježio i da postoje određene online platforme ovi sada zato, primjerice Solvit, potom IMI i portal Your Europe. Također detalje ćete pronaći u mojoj studiji koju sam već spomenuo. Dakle, ove kontaktne točke se nadovezuje na ono što je istaknuo i zastupnik Manders, ću se uskoro pozabaviti tim pitanjem. Potom područje koje nije harmonizirano, u harmoniziranom, dakle područjemo jako velik broj instrumenata. Kada je riječ o specifikacijama proizvoda, ima jedna opća uredba, dakle koja je novijeg datuma, dakle na krajem lipnja ove godine. Riječ je o nekim proizvodima koji su koje popadaju dakle pod ovo zakonodavstvo. Govori se o dužnosti gospodarskih subjekata kada je riječ o dakle proizvodima koji se stavljaju na tržište. Dakle svaki proizvođač, svaki trgovac odgovoran za činjenicu da dakle, određeni proizvod poštuje zakon Europske unije. Provjera, dakle, ovih gospodarskih subjekata potpada u nacionalno dakle, i u nadležna tijela u državama članicama. Također su ovdje, i ovdje određena dakle, i suradnja ovih tijela u različitim državama članicama. Ljudi ću se dotaknuti teme koje je predstavio profesor Stoll. ovo se, dakle, ovo obuhvaća i kontrolu na vanjskim granicama Europske unije. Potom bavi se, dakle, međusobnim priznanjem proizvoda. Dakle, ukoliko jedna država članica utvrdila da određeni proizvod na tržištu ne ispunjava zahtjeve, se to mora primijeniti na cijelom području Europske unije. Dakle, i ta nekompatibilnost, dakle, mora biti priznata i u svim ostalim državama članicama. To je, dakle, polazišna točka u ovoj uredbi. Onda bi se svime ovime koordiniralo na razini institucija i država članica. tu dakle postoji i razred, dakle mreža koju valja uspostaviti, a koja se bavi ovim pitanjima. Potom područje koje nije harmonizirano, tu imamo dakle povećanu transparentnost, fizičku sigurnost i pravnu sigurnost za građane i za poslovne subjekte, potom eh, na mm, kontrolu dakle od strane nacionalnog zakonodavstva, suradnju između nacionalnih administracija te prekograničnu suradnju i suradnju sa komisijom. Rezultat svog ovog djelovanja jest da se robom trguje izuzetno slobodno. Dolazi se dakle do razine integracije u ovom području, onako kako je prisutno u SAD-u. Tu smo dakle dosta blizu toj razini suradnje. Ovo je Unija 28 suverenih država, a ne dakle federacija kao što je to slučaj u SAD-u. Harmonizirano područje, dakle pravna sigurnost putem jedinstvenih pravila, visoki standardi vezani u sigurnost proizvoda i učinak po okoliš. Imate slajd iz eh, pregleda stanja Europske komisije koje je nedavno objavljeno. Dakle, ono što je relevantno za moju prezentaciju je ovaj slajd koji sada vidite. A riječ je o trgovinskoj integraciji u robi. Neću sada govoriti eh, u detalje o ovome. Dakle, preuzeto je iz ovog dokumenta Europske komisije koji je nedavno objavljen. mož, moguće poboljšanja. U području koje nije harmonizirano, e, mislim da možemo raditi na poboljšanju komunikacijskih E, kanala kao i suradnje nadzornih tijela. Sve to naravno treba biti sa kompletnim procedurama, informacijskim platformama i ostalim povezano. Neka pravila u neharmoniziranom području e, imaju, poiskazuju svoje različite karakteristike. Primjerice različita tehnička pravila primjenjuju, na primjer na temelju, kojem temelju zemlja članica može recimo Eh, osporiti uzajamno priznanje prema uredbi 2019-515. Ali bilo kakav sudski postupak uvijek ostaje, koji bi eventualno nastao neki spor, ostaje vrlo velikim teretom za pojedince i naravno privredu. Ali mi vjerujemo na stranici 17. vidimo eh, u ljevom stupku, stupcu ovu veliku, veliki citat u koji mi vjerujemo. Mi smo naime najveći izvoznici proizvedene robe i usluga i naj, najveće izvozno tržište za 80 država. Mi u Europskoj uniji to upravo pokazuje koliko daleko doseže naš utjecaj i koliko je privlačno mjesto Europe za bilo kakvo poslovanje. Ali mi ne bi bili u toj poziciji da nemamo unutarnjeg tržišta. Jer to je zapravo on stvara tri, više od 36 milijuna radnih mjesta unutar Europske unije. I zbog toga nekoliko specifičnih e, akcija koje preporučamo. Dakle, ja sam ih podijelio kratkoročnima, one u roku od šest mjeseci, srednjoročne za u roku od dvije godine i dugoročne na, duž, koje idu na pet godina. Dakle, pod kratkoročne, tu bih rekao da bi se trebale bilo kakve izravne zabrane tretirati jednako kao prema našim tehničkim odredbama i pri tome biti podređene propisima direktive 1535 iz 2015. Zatim zahtjevi za prijašnju autorizaciju trebaju se naravno iznijeti u okviru područja primjene e, uredbe 515 iz 2019. A ako se uklanja izjava o uzajamnom priznanju iz, prema uredbi 515, onda ne smo zaboraviti da ta uredba neće nimalo pomoći ako bilo koja zemlja članica ima bilo kakve prigovore ili uloži žalbu na to. Zatim srednjoročne akcije. Solvit bi trebao postati jednom obaveznom fazom pred e, pokretanje bilo kakvog sudskog postupka zbog nastalog spora, kad god građani i e, poduzeća trebaju svoja prava prijaviti i ostvariti prema naravno temeljnoj slobodi e, kretanja robe u odnosu na neku drugu zemlju članicu bilo kakva razmjena informacija početak procesa ili procedure sudske, kao i komunikacija mora se uvijek naravno koncentrirati i ići kroz jedinstveni digitalni pristup. Zatim dugoročne akcije koje preporučamo. Sva kompletna e, zakonodavstvo koje je vezano za proizvode mora se naravno pretopiti i objediniti u jedan jedinstveni zakonik. Zatim u općem dijelu bi trebalo biti smanjenje svih e, odredaba prema kojima postupaju institucije i procedurama. Zatim taj e, načelo one stop shopa, dakle sve na jednom mjestu je moguće, ali još nije provedeno. Zatim e, harmonizirane standarde u svim posebnim dijelovima aneksima i Europska unija treba pomoći zemljama članicama kako bi osigurala adekvatnu E, osoblje, zaposlenike, opremu i financije da to sve primjene. I zatim smanjenje procedura na ne više od možda dva do tri modela. Jer mislim da bi u budućnosti trebali početi sa tri do četiri jednostavne procedure, a nakon toga bi onda trebali, dakle da okrenemo, odlučiti koji bi recimo proizvodi odgovarali koje procedure. To bi bilo jednostavnije. Hvala lijepo profesore Enčelmar. Onda prelazimo na profesora Kajnera e, i Belmansa, koji će nam govoriti o budućem potencijalu slobodnog kretanja usluga i slobodi poslovnog nastana unutar Evropske unije. Izvolite, imate 10 do 15 minuta vremena. Hvala lijepo. Uz vašu dozvolu mi bi išli dolje, sjeli jer ćemo zajednički tu prezentaciju održati. Dakle, dragi i časni zastupnici, kolege, profesori, imam tu čast i veselje da vam govorimo o budućnosti, budućem kapacitetu e, slobodnog, dakle razvoja našeg jedinstvenog tržišta zahvaljujući slobodnom kretanju usluga. Nakon što to prezentiram našu studiju, onda ćemo naglasiti neke ključne točke u studiji koje smo proveli i dati preporuke za buduće aktivnosti. Prvo, moramo naravno iskazati koje su bile izazovi glavni u našem području i što se tiče legislature, dakle zakonodavstva, a zatim ćemo prikazati e, uspješne primjere primjene sekundarnog zakonodavstva, a potom primjere uspješnih aktivnosti i njihove gospodarske učinke. Profesor je već govorio kolega Štole o mogućim potencijalima koji se još mogu eksploatirati i otvoriti ako se u cijelosti provedu naši propisi. Da vam samo kažem koliko su specifični problemi s kojima se sektor usluga mora nositi i s kojim se suočava. Dakle, usluge su znatno e, manje liberalizirane od dobara i robe proizvoda. Vrlo često se e, usluge vezuju sa prekograničnim kretanjem ljudi to imamo onda naravno veze i sa migracijskim problemima. Zatim, oni su obično individualne prirode pa se stoga teže kontroliraju. Prema tome, podsupak kontrole kvalitete koji je bitan za odobrenja je puno teže provesti, recimo provjeru profesionalnih kvalifikacija i ostalog. Zatim, a s čime počinje svaka kontrola kvalitete. A to se posebno odražava na to kada su neka tržišta usluga strogo regulirana, što je najčešći slučaj. Ako se standardi razlikuju, onda to ne samo da loše djeluje na tržno natjecanje, nego i otežava eventualnu mm, naviku i zapravo saživljavanje e, od osobe koja pruža usluge sa mjestom na kojem ih pruža. Uloga članka 56. i 49. ugovora o funkcioniranju Europske unije. Naime, oni jamče ti e, članci pravo da mogu prekogranično pružati svoje usluge unutar Europske unije. Međutim, mi znamo da su zabranjene restrikcije i diskriminacija. Prema tome, prije ili kasnije zemlja u kojoj neko dolazi se pruži svoje usluge, ta zemlja će morati na kraju krajeva e, priznati diplomu ili profesionalne kvalifikacije s kojima taj čovjek dolazi u njihovu zemlju. Međutim, oni mogu ako treba i preko toga tražiti neke dodatne kvalifikacija ako je to u skladu sa njihovim domaćim zakonodavstvom. Jer na kraju krajeva se mora vidjeti da li je ekvivalent e, tih kvalifikacija isti. A na kraju, ako su različite administrativne procedure u dotičnoj zemlji članici koja želi pružati uslugu, onda može doći i do nepriznavanja ili parcijalnog a to dakle dolazi do tih problema čovjeka koji nudi svoje, mislim, usluge, mogu mu se ne priznati kvalifikacije ili, recimo, pogotovo kod malih i srednjih poduzeća, one neće baš biti jako e, zainteresirane da ga zaposle ili da njegove usluge kupe koje su prekogranično pružene jer nije dovoljno transparentno njegovo ispunjanje uvjeta glede kvalifikacija i ostalo. Zatim uloga sekundarnog zakonodavstva. Ona je vrlo potrebna kako bi se stvorila stvarno učinkovito europsko tržište usluga. Sekundarno zakonodavstvo ispunja glavne funkcije sljedeće. Kao prvo, on e, prava temeljnih sloboda čini vidljivim i u, ako uglavnom raz, ga čini potpuno nedvojbenim. Drugo, ono je vrlo bitno da se može doći do financijskih tržišta zbog čega će mnoge druge stvari kasnije biti lakše i otpast. Treće, uzajamno priznavanje kod čak neki puta različitih standarda se ipak može regulirati. Na kraju administrativna suradnja se može započeti kako bi se bilo kakve barijere administrativne prirode uklonile, kao što je gospodin Manders malo prije pitao. Sve to, na sve to svemu tome smo, svemu tome smo radili u proteklim razdobljima sa dosta uspjeha i imamo i zato dobre primjere. Kao recimo direktiva o pružanju usluga, što je manje više zapravo e, nam daje direktan pristup pružateljima usluga. On isto tako ograničava izuzeća koje bi nametnule zemlje članice i e, traži poštovanje, je strože poštovanje pravila uglavnom zbog zaštite statusa onih koji pružaju usluge. Osim toga, administrativne procedure se na taj način barem donekle pojednostavnju i bolje se mogu koordinirati. Dakle, usluga o, direktiva o pružanju usluga je jako dobra polazišna točka. Ona su tako daje i jednu e, jasnoću i pravnu sigurnost ali je donekle ograničena u području primjene. To je opet bio jedan kompromis zakonodavaca. A problem je naravno i u njenoj provedbi, jer e, priznavanje nije baš bilo optimalno, niti ratifikacija, odnosno pre, pretakanje u nacionalne zakone. Inače, ovo se odnosi i na profesionalne kvalifikacije, direktivu za profesionalnim kvalifikacijama. 2016. Komisija je počela pripremati jedan paket mjera o pružanju usluga koji se samo u dijelu završio. Neki programi, neki dio nije završen. Recimo, e, direktiva o notifikacijama još uvijek zapela na vijeću i nije gotova. Prijedlog predviđa jedan mehanizam koji je zapravo već poznat u, iz direktive o pružanju usluga. Ali mislim da se ovdje puno učinkovitije tretira. Dakle, uvodi jednu obaveznu notifikacije zemalja članica koje ograničavaju nekom slobodu pružanja usluga i oni dakle moraju obrazložiti komisiji zašto je došlo do tih restrikcija, se vidi jesu li one obrazložene i utemeljene. Unutač, unatoč e, problemima ta direktiva je uglavnom gotova i čak je dopunjena različitim amatmanima koje je ovaj odbor podnio i ona naravno bitno pripomaže da se pojednostavni proces e, uzajamnog priznavanja. Jedan od prigovora je išao do toga da se smatra da se zbog nejednakih standarda narušava tržišno natjecanje i da je na taj način štetno za unutarnje tržište. Međutim, unatoč nekim nedostacima Možemo reći da je ta direktiva imala bitne pozitivne ekonomske učinke, kao što će vam i moj kolega malo kasnije u detaljima prikazati. Ja bih samo htio podsjetiti, naravno ne gospođu Gepard kada dobro zna, da se odbor Imkonin fokusira na sve usluge unutar, na unutarnjem tržištu, nego one koje su obuhvaćene direktivom o uslugama. I znamo da je to bilo i blisko vezano za infrastrukture koje nisu opet e, dio rada i ne spadaju u nadležnost ovog odbora. Dakle, mi smo se fokusirali upravo na tu direktivu o uslugama. dobra vijest je kad je gospođa Gebhardt koliko je bilo 40 i nešto amandmana morala onda smo imali više od sto tisuća prosvjednika koji su po ulici Belijar hodali i opkaljavali nas, da tako kažemo. I, a to je bilo sve u vezi naše direktive o uslugama. A tu je bilo jako dobrih brojčanih podataka na tome, jer napokon ništa nije savršeno, ni ta direktiva, ali sve u svemu, u cijelosti nije bila ni nepoštena ni loša a prosvjednici su smatrali da će koristi ići samo nekima u džep i tražili su da to bude univerzalno korisno, jasno. Međutim, ta direktiva olakšava kako ustanovljavanje i osnivanje svog novog poslovnog stanova i tako isto prekogranično nuđenje i pružanje usluga. A to je jako, jako bitno za bolje funkcioniranje unutarnjeg tržišta. Dakle, evropski ekonomski rast više nije moguć bez jednog živog i da kažemo rastvalog i cvjetajućeg sektora pružanja usluga. I, ali nisu to samo usluge. Usluge čine i industriju konkurentnom. I kao što vidimo da nove posao, nove, nove stvari koje, na moje cd rade su pokazale e, koliko su bitne, bitno pružanje usluge. Danas znamo puno više o tome koliko su usluge bitne recimo iz, vezane i za plasman proizvoda i za bolju trgovinu sa proizvodima i robom, što je isto tako OECD pokazao iz nekih svojih studija ali vidite, to se e, toliko ne govori o tome. Znamo da je 53% kod e, izvezene robe koje Evropska unija izvozi imamo unutra inkorporirane usluge koje su bile bitne da nastane e, ta roba. 60% recimo obavljaju poduzeća koje sama proizvode robu i daju usluge. Dakle, 53% ukupnog našeg izvora je vezano za naše usluge. Vidite koliko dakle, te usluge pomažu i industriji da se plasira i bolje izvozi. Osim toga, produktivnost raste kod pružanja usluga. To je, smo vidjeli da je raste kontinuirano i e, bolje čak nego u SAD-u. Iako se mi naravno žalimo i svi nam tu govore onda kao protuprimjer, to je McDonald's i tako dalje. Ne, nije u pitanju samo McDonald's. Pružanje usluga je, nije jedini, ali jedan od vrlo bitnih elemenata koji pridonosi povećanju produktivnosti, povećanju ako hoćete i kvalitete i količine robe i proizvoda koje izvozimo i na kraju krajeva onda povećanju gospodarskog outputa i našem gospodarskom rastu. Evo, prije nekoliko mjeseci u veljači je izašlo izvješće objavljeno o kojem smo naveli koliko su e, gospodarski učinci pozitivni od direktive o uslugama od kad se ona počela primjenjivati do, im, do početka ove godine 2009. je bilo negdje oko 236 milijardi eura koristi. Prema tome vi možete na to gledati, na tu direktivu ili je čaša napola puna ili prazna, ali mislim da je bolje gledati ipak optimistično kad vidimo te brojke kolike su koristi do danas e, ostvarene. Međutim, mogli bi još puno bolje. I osim toga istina je da je komisija vrlo naporno radila, a ono što nam stalno zapravo e, visi nad glavom, iako se ne vidi izravno, je zapravo vijeće. Jer zemlje članice koje su tu zastupljene su izričito e, ne e, nekooperativne i ne žele učiniti ništa, niti pomoć, niti se pomaknuti sa svojih pozicija. I nastavljaju sa svojim obstrukcijama našeg rada. Mislim da bi trebali se malo ublažiti. Zatim ovaj test proporcionalnosti u vezi s tim i za tome sad imamo za to direktivu. Dakle, to je ispitivanje proporcionalnosti je nešto što zemlje članice uopće nisu ozbiljno E, shvaćale. Trebali su izvršiti pol tisuća takvih ispitivanja proporcionalnosti, a pogledajte rezultate. Čovjek se šokira, ništa nisu učinili. I zatim, pitanje recimo um, svi, mi smo napravili vrlo detaljne studije i što se tiče e, kao koje mjeri su recimo pružanje usluga vezano za trgovce pojedince, za trgovinu na malo i tako dalje, tako dalje, za građevinsku ako hoćete djelatnost, za kompletne instalacije, ali unatoč tome nije se dovoljno dobro odrazila. Evo imamo još samo malo vremena, međutim evo sad još nekoliko preporuka šta bi mogli im koji parlament raditi idućih godina. Mislimo da bi to bilo vrijedno osnivanje novog programa, nova strategija za pružanje usluga u Europi. E, problem je naravno da se identificiraju aktualni problemi s kojima se moraju nositi pogotovo mala i srednja poduzeća. U tom, u tom kontekstu se treba fokusirati na direktivu o pružanju usluga 2.0 novom izdanju, uključujući integraciju digitalnih servisa naravno, zatim na digitalno jedinstveno tržište. Zatim tu se mora naravno jedinstveno kontaktno mjesto i učinkovito provesti kao jedinstveni digitalni pristup. I treba nam jedna jaka digitalna administrativna suradnja u tom našem sektoru. Digitalizirano jedinstveno tržište je, to je isto tako ono čemu stremimo, ali tu treba još puno toga odraditi. I tu mislim treba poduzeti mjere podrške i potpore, pogotovo onim regijama koje tu zaostaju. Profesionalna, zatim direktiva o profesionalnim kvalifikacijama, nova verzija 2.0 i tu treba više učiniti, više profesija se može harmonizirati i mislim da se ti standardi i kriteriji prema kojima to ide moraju napokon riješiti. Profesionalne E, dakle, ovdje za sada imamo profesionalno priznavanje samo za pet velikih područja zvanja. Mislim da se to treba dopuniti i doraditi. Zatim zaštita potrošača, pogotovo kod prekograničnog pružanja e, usluga. Mislim da je tu bitno recimo stvoriti povjerenje u prekograničnom pružanju usluga i to je recimo jako bitno na tom raditi. A drugi projekti koji su se mi bavimo i naše studije, to je recimo upućivanje radnika, zatim porezno zakonodavstvo i tako dalje. Dakle, tako puno toga što bi se moglo u vezi s time još doraditi i na čemu raditi. Prema tome što činiti, što, što trebaju IMKO, odbor s parlamentom raditi, što komisija. Dakle, ovo je sad normalan vaš opseg posla i vi se pripremate naravno za novi program radne komisije i ovdje imate, evo tu smo, tu imate recimo neke prijedloge za vaš plan rada, što biste mogli učiniti. Stvari u Europskoj uniji idu polako. Prema tome morali bi brzo ubrzati naš tempo, tako da barem do 2020. imamo implementirano kompletno zakonodavstvo o razvoju, strategije za unapređenje pružanja usluga i tako dalje. Ali ovo što ste vidjeli, ona studija koju sam ja e, napravio u veljači za kao profesionalnim uslugama, a ostalo se zapravo samo baziralo na podacima o specijaliziranim uslugama. I naglašavam da je to već bilo jako puno što smo imali, a to su bile manje više samo E, djelomični podaci i procjene, jer još uvijek ne znamo dovoljno. I vidite, nekim negdje imamo dobre podatke, ali negdje ne. Recimo, kod pojedinačne prodaje, e, prodaje na malo, imamo recimo loše podatke, slabe podatke o ograničenjima. Jer to ide vrlo često u lokalne sredine koje bi nam trebale dojaviti podatke i to ne čine a sada komisija dovršila jednu vrlo detaljnu studiju o zakonima i propisima koji su na snazi u zemljama članicama za područje pružanja usluga. Međutim, to nije sad ono što su zemlje članice same pojavile. Nije sve točno jer su naši odvjetnici otišli u naše zemlje članice kako bi na temelj, na licu mjesta provjerili svaku pojedinačnu e, dio E, direktive o pružanju usluga, odnosno da vide da li je ono kako je ono transponirano u nacionalne zakone doista i provedeno i da li je usklađeno sa našim e, evropskim propisima. I ustanovili su da baš i nije tako. A zatim postoji još ono, e, eksponirana jedna zapravo evaluacija. I ta evaluacija svega što je napravljeno do sada bila slaba i to sam i o tome sam i u svojoj studiji, u svojim izvješćima stalno pisao. Dakle, e, nikada zapravo nije napravljena jedna prava evaluacija onog što je usluga o pružanju e, usluga, što je direktiva o pružanju usluga učinila i u kojoj mjeri se sad doista, nije se nikad evaluiralo u kojoj mjeri je to sad i provedeno, u kojoj mjeri se doista bez ograničenja mogu pružati usluge prekogranične, u kojoj mjeri to zemlje ograničavaju. Evo, to su brojke i sada ću iznijeti zaključke. Želimo vam zahvaliti na interesu i želimo privući pozornost na naše studije, da kako mi smo i dalje na raspolaganju za e, znanstvenu potporu daljnjim programima. Hvala i sada riječ ima profesor Becker koji će nam nešto reći o javnoj nabavi. Uh, Hvala vam, predsjedateljice, uvaženi zastupnici i predstavnici komisije. Što to znači javna nabava? Javna nabava podrazumijeva kupnju robe i usluga od strane javnih poduzeća. Kada je riječ o BDP-u Europske unije, dakle na javnu nabavu otpada oko 16 milijardi, a 16% toga, naime ukupno iznosi 16 milijardi, a 16% otpada na javnu nabavu, što je dosta veliki udio. E, da vidimo najprije što je postignuto do sada u posljednjem razdoblju. Imali smo nekoliko direktiva u prethodnom sazivu vezano uz e-račune, dakle elektroničke račune, zatim e-podnošenje i obvezne obrazce koji su sada dobrovoljni. A od 2023. godine će postati obvezni. And it has always been um, very important Znam da vas posebno zanima kakva je situacija s malim i srednjim poduzećima. Više od 90% svih poduzeća su mala i srednja poduzeća. 67% radne snage zaposleno je u malim i srednjim poduzećima. A 58% prodaje se odvija na razini malih i srednjih poduzeća. Što se tiče natječaja, dakle došlo je do porasta od 2016. do 2017. sa 54 na 59%. posto e, što se tiče velikih e, tvrtki došlo je od povećanja od 1,5 milijardi. No, postavlja se pitanje možemo li se doista osloniti na te podatke. Za sada to nije bio slučaj, ali dolazi do nekih poboljšanja. Do sada do 2016. godine ovo nije bilo obvezno, međutim u travnju 2016. je to postalo obvezno, tako da e, se možemo sada pouzdati u te brojčane podatke. No, često postoji manualno sučelje između natječaja i podataka koji se prosljeđuje Europskoj uniji, tako da sa desne strane ovo što vidite, ove brojke zapravo ukazuju, i za toga se skriva činjenica da još dosta podataka nedostaje. Uh, we are not really sure that we can rely. Dakle, kada pogledamo ove brojke, nismo sigurni možemo li se na njih osloniti 2009. godine. Nisu svi podaci bili obvezni u sustavu, tako da kada vidimo da je došlo do povećanja broja ugovora, na 445 tisuća. Mi ne znamo e, koliki je stvarni porast bio, je li to e, označava stvarni porast ili je samo došlo do prikupljanja više podataka. Isto vrijedi i za ukupnu vrijednost elektroničkih natječaja, dakle gdje se to povećalo sa 195 milijardi na 526 milijardi eura. E, i dalje se postavlja isto pitanje je li to zahvaljujući tome što imamo bolje podatke ili je doista zabilježen porast. Tako da je povećani broj podataka u sustavu TED omogućio bolju analizu i omogućit će je u budućnosti. Možemo se oslanjati na podatke samo ako imamo e, visoko kvalitetne podatke i onda na temelju toga možemo donijeti i kvalitetne odluke. Um, da pogledamo sada udio natječaja u slučajevima kada je samo jedan, uh, kada je bila samo jedna prijava. To see it. Um, and um, from 2009 od 2009. do 2017. godine vidite kakva su bila kretanja. U velikom broju zemalja 25% eh, svih natječaja odrađeno je sa samo jednim podnositeljem zahtjeva, samo jedna prijava je bila. A u Sloveniji i Poljskoj u više od 50 natječaja eh, sudjelovao je samo jedan podnositelj zahtjeva. Ima više podataka u, o tome možete pronaći u studiji koja je tu izvan dvorane. Što je sa budućim e, potencijalom javne nabave? Dakle, što se tiče javne nabave, mislim da uvijek vrijedi isto pravilo, a to je da treba vidjeti kakvi su procesi. Da bi se poboljšali procesi, imamo tri koraka. Moramo izbaciti sve ono što je nepotrebno i pojednostavniti procese i nakon toga ih e, automatizirati. I to tim e, spomenutim redoslijedom. Ako automatizirate besmislene procese, oni su, će biti automatizirani ili će i dalje biti besmisleni. Ako želimo kvalitetne procese, Potrebni su nam e, postupci digitalne javne nabave, a u čitavom lancu, a to može funkcionirati isključivo ako imamo e, dobar stupanj interoperabilnosti. Prema tome, interoperabilnost je e, ključni sastavni dio uspjeha e-javne nabave. Dakle, tu imamo e, sektorsku integraciju e, javnog i privatnog sektora, regionalnu integraciju e, diljem svih 28 država članica i te funkcionalnu integraciju kao što su malo prodaja, telekomunikacije, energetika i tako dalje. Ono što daje dobre rezultate je primjer e, interoperabilnosti u Estoniji. Dakle, imamo sučelje za interoperabilnost. Sve baze podataka koje sadrže podatke o javnoj nabavi području telekomunikacije, energetike i tako dalje, povezani su putem e, interoperabilnosti, tako da se podaci šalju u baze podataka gdje se provodi analiza i to doista daje dobre rezultate. Primjerice Finska se sada e, uključila u tu razinu interoperabilnosti i oni se koriste dakle primjerom iz Estonije. samo uz takvu razinu interoperabilnosti, dakle ako imamo istu strukturu podataka e, i istu semantiku, dakle što to znači? To znači što i podrazumijevamo pod računom, što znači cijena, da li tu imamo sniženje ili ne. U Njemačkoj imamo 53 različite definicije prihoda. Ako želite imati usporedive podatke iz država članica, treba krenuti s nacionalne razine i prije svega imati definiciju cijena, e, prihoda i tako dalje. I tek tada možete doći e, do razine da se sve nudi na istom mjestu mi često razgovaramo o vezama između e, dakle poslovnih subjekata i e, klijenata, između državne uprave i klijenata i tako dalje. Međutim, trebamo promijeniti perspektivu. E, dakle, svaka usluga drugačije izgleda klijentima i e, dakle to treba promijeniti odnos i e, vezu između klijenata i državnih tijela. For example, um, Na primjer, Ako pogledamo kako e, izgleda trenutna situacija u Njemačkoj, imamo 14 ministarstava imamo 16 saveznih država, više od 10 tisuća općina i svako od tih javnih tijela može samo odlučiti koji će sustav javnu, javnu nabavu koristiti. A imamo pritom 28 država članica u Europskoj uniji i svaka država može na različitim razinama odlučiti e, koji će sustav javne nabave primjenjivati i za mala i srednja poduzeća gotovo je nemoguće imati uvid u situaciju i znati kako e, privatni sektor može doprinijeti. U Estoniji postoji jedinstveni sustav i visok stupanj transparentnosti. Dakle, sve ponude e, koje su odobrene E, se mogu vidjeti, vidi se koliko je novca alocirano u pojedinom natječaju. Dakle, to je ono što zovemo transparentnost, a transparentnost je ključan prioritet. E, dakle, ono što je najvažnije jest da prije svega raspolažemo kvalitetnim podacima zatim interoperabilnost između sustava javne nabave i sustava TED, sustava za analizu podataka, kako bismo mogli iskoristiti e, podatke iz sustava TED za analizu. I ono što bi parlament trebao učiniti jest da e, ti podaci budu u sirovom obliku, tako da se svima proslijede ti podaci za potrebe analize i na taj način se može analizirati e, kakva je trenutna situacija u području javne nabave iz perspektive konkurencije. Zatim, e, politike se trebaju temeljiti na e, analizi podataka. Dakle, ono što je ključno je da se poboljšaju podaci iz sustava TED, putem elektroničke javne nabave. I tek e, u toj fazi možemo doći do mogućih prednosti koje se ostvaruju kroz javnu nabavu. Dakle, kao prvo, trebaju nam tri stvari. Standardi, standardi, standardi. So many things. And they should... E, Europska unija ima e, mnogo standarda i trebalo bi biti još više standarda u digitalnom okruženju što bi omogućilo e-javnu nabavu u digitalnim procesima. Standardizacija je ključna i za interoperabilnost. Mislim da bi bilo dobro da to bude obveza koja će se nametnuti svim državama članicama. Mislim da bi to pomoglo javnoj nabavi, pomoglo bi u e, razmjeni robe i usluga i u konačnici bi to isto tako pomoglo u finalizaciji projekta unutarnjeg tržišta. Hvala vam, profesor Beker. Sada imamo 20 minuta za raspravu. Prije svega ću dati riječ koordinatorima, svatko će dobiti po jednu minutu, možete postaviti pitanje, nakon toga ćemo prijeći na odgovore. Možda možete uputiti pitanje nekom od naših stručnjaka izravno. Izvolite, gospodin Švab. Hvala, kratko. Ja bih volio u odnosu na ovu studiju o slobodnom kretanju pružanja usluga nešto pitati. Ne bi li mogli doći do zaključka, profesore, da je danas jednostavnije kao pružatelj usluga u nekoj trećoj zemlji, recimo Kanadi, početi raditi i pružati usluge, nego što je to istom čovjeku moguće i jednostavno u EU. Grapini Hvala, gospođa Grapini će uzeti riječ kluba SID. Hvala vam. imam mnogo pitanja, ali ću postaviti samo jedno pitanje s obzirom da nemamo dovoljno vremena. E, htjela bih se osvrnuti na ovu posljednju prezentaciju koja se odnosi na javnu nabavu, e, budući da smo već govorili o carinama. E, mislim da situacija jasno pokazuje da mala i srednja poduzeća nemaju dobar pristup postupcima javne nabave za sada. Mislite li da Europska unija tu može intervenirati putem reguliranja situacije, tako da pristup javnoj nabavi malim i srednjim poduzećima može biti zamčen, da kako uz poštivanje načela transparentnosti i kroz pojednostavljeni postupak. Je li to moguće? U ime kluba Renew, u ime kluba Zelenih, gospođa Kavazini. Hvala, imam samo jednu, prim, imam jednu primjedbu vezano uz javnu nabavu i drugu uz usluge. Hvala vam na ovoj studiji o uslugama i hvala što ste nam opsežno iznijeli komentare o e, potencijalima za rast iz e, direktive uslugama. Zanima me jeste li se u istraživanju bavili i pogodnostima koje se mogu ostvariti u području zaštite e, okoliša i radnog okruženja jer rast je važan, ali ne staje sve na gospodarskom rastu, pa me zanima kako se to može odraziti na druga područja, dakle, e, a ne samo na ekonomske pogodnosti. Dakle, što se tiče javne nabave, svi znamo da su države članice potpisale ciljeve održivog razvoja. Imamo, e, dakle, jedan od tih ciljeva broj 12 koji se odnosi na javnu nabavu i pitanje kako kroz postupke javne nabave možemo transformirati gospodarstvo i kako postići da potrošnja bude održivija. Zatim, e, imate li podatke o održivim postupcima javne nabave, koliko ih do sada ima i e, mislite li da bi EU trebala povećati održivost e, u području javne nabave s obzirom da su to neki od zahtjeva iz održivih ciljeva razvoja? Gospođa Žirova. Hvala vam predsjednice, zahvaljujem na ovim e, izlaganjima koja su nam vrlo korisna. Imam jedno pitanje vezano za slobodu kretanja robe. Dakle, vi preporučate da Europska komisija pomogne državama članicama da imaju resurse kako bi rješavala sporove u sklopu Solvita. Dakle, e, njemački i francuski porezni obveznici trebali bi funkcionirati, e, rumunske i grčke državne službenike kako bi oni uzeli francuska i njemačka radna mjesta. Ali pitanje je kako, pomoću kojih e, sredstava. Zatim, e, drugo pitanje, javna nabava. Mi u Francuskoj imamo neke poteškoće, a vjerujem da je to slučaj i u drugim državama članicama. Pitanje je sljedeće, na koji način možemo uspostaviti obvezu da se govori francuski na na određenim mjestima. Dakle, primjerice vozači tramvaja moraju govoriti e, francuski zbog razloga sigurnosti. Brisel je to prihvatio, a što se tiče gradilišta u Francuskoj ili drugim državama članicama, možemo li također iz sigurnosnih razloga tražiti da radnici govore francuski? Hvala vam. kluba nitko. I nema nikoga iz Idemo dalje sa popisom. Zastupnik Štefanec. Hvala. Dotaknuo bi se slobodnog dakle, kretanja robe. Prošle godine se IMKO koncentrirao na to pitanje i na dosje o međusobnom dakle, priznavanju. U vašim preporukama stoji da bismo trebali ukloniti ovu izjavu o međusobnom priznavanju. To mi nije jasno jer je ova izjava dobrovoljna. I općenito je dobro prihvaćena od strane tvrtke, dakle kako bi se poboljšalo slobodno kretanje robe. Dakle, ona teoretski nije potrebna, ali nju su zatražili gospodarski subjekti i u stvarnosti se poboljšala situacija sa kretanjem robe. Dakle, moje pitanje je smatrate li da bi uklanjanje ove izjave dovelo do pogoršanja situacije? Hvala. Zastupnica Rodriguez Pinjero. Sí, muchas gracias, presidenta. Y... Hvala vam. I hvala našim gostima na izlaganjima. Ja nisam punopravna članica ovog odbora, ali radim u odboru za međunarodnu trgovinu. Što se tiče e, carine, tu nam se interesi i nadležnosti preklapaju zato sam danas ovdje kod vas. E, ja bih uputila pitanje prvom e, gostu, dakle, koji je održao izlaganje. Govorili ste o dakle zajedni, o, o carinskoj uniji, spomenuli ste dakle sustav kontrola i sankcija, tu smo vidjeli zadovoljavajuću stopu usklađenosti. Dakle, dok se to ne dovrši, nećemo imati pravu carinsku uniju i to zna dovesti do nelojalne konkurencije i nepoštane trgovačke prakse. U prethodnom sazivu odbori INTA i IMKO su zajedno izradili izvješće na vlastitu inicijativu u kojem smo predložili mjere da se dakle poveća stupanj harmonizacije s obzirom na novi mandat predsjednice komisije. koji će dati mogućnost zakonodavne inicijative i Europskom parlamentu, a to je nešto što već duže vrijeme tražimo. Zanima me, smatrate li da bi sada ta izvješća moglo biti uzeto u obzir? Hoće li se napraviti na zakonodavni prijedlozi s njom u vezi? Molim vas, držite se dodijeljenog vremena za riječ. Zastupnik Manders. Hvala lijepo. Evo, hvala vam na ovim izlaganjima. Vidimo da unutarnje tržište još ne funkcionira na optimalan način. Zadovoljan sam pitanjem kolege Švaba, ovako kratko i oštro. Gradonačelnik jednog grada u Njemačkoj, gospodin Eberhardt, je zatražio da se pojednostavi dakle, postupak javne nabave. Evo sad vidimo da je to doista i potrebno. Doktor Becker nam je spomenuo da imamo više od 50 definicija prihoda i onda je doista jako teško uključiti se u ovako složene postupke. Htio bih zato vidjeti pojednostavljenje diljem Europe. Što se tiče direktiva o pružanju usluga. Tu ima dosta prepreka. Vidio sam da su ovdje komisije i parlamenta da djeluju zajedno. Bilo bi dobro prozvati i one koji još nisu dakle e, uredili stvari u svojim državama članicama, vidjeti tko je taj koji dakle stavlja tu dodatne prepreke na ovu provedbu. I na koncu što se tiče te direktive vidimo velik broj mladih ljudi koji putuju diljem Europe. Ali to u nekim situacijama stvara problem dakle, i za zemlje iz kojih oni dolaze. Izvolite. Zastupnica Van Sparentak. Hvala lijepo. Ako sam dobro razumjela, dakle imamo lokalnu javnu nabavu koja dakle iznosi 1,6% ukupnih brojki koje smo danas vidjeli. To zna biti i problematično za lokalne zajednice. Pa me zanima koje su tu vaše preporuke, koji su to izazovi, dakle da bi se poboljšala prekogranična javna nabava. I dakle, kako olakšati dakle, život lokalnih e, zajednica. Zastupnik Botos. Nadam se da ću sad dobiti odgovor na svoje pitanje. Ono je opet političko. Nadam se da to možete razumjeti. Je li moguće usvojiti zajednički standard na europskoj razini? Kako možemo utjecati na države članice, dakle da poboljšaju svoje sustave javne nabave? Hvala vam na ovim kratkim pitanjima i zamolila bih sada stručnjake da odgovore na postavljena pitanja, ali molim vas da budete kratki, a možete govoriti u redom kojim ste nam dakle, izlagali svoje prezentacije. Evo, hvala lijepo. Moje prvo pitanje se tiče resursa dakle, država članica za ove kontaktne točke vezane uz proizvode, pa to bi se moglo financirati iz vlastiti prihoda Europske unije, dakle to bi vam tu ne bih predlagao nikakve paralelne dakle sustave. Drugo pitanje se ticalo dakle, međusob, izjave o međusobnom priznavanju. Da, i u pravu ste, to je dobrovoljni sustav ali u članku 5 stavak 5 direktive stoji da nadležna tijela, dakle država članica, mogu iskoristiti činjenicu da kada nema ove dobrovoljne e, izjave da ne dozvole dakle, pristup tom proizvodu u njihovom tržištu. Dakle, stoga je to evo obaveza i zato bi to trebalo ponovo razmotriti naročito tu situaciju u kojoj država članica ima neki prigovor. Okay, uh, Dobro. Prvo pitanje gospodina Švaba. Jesu li usluge dakle, u trećim zemljama bolje nego one u Europskoj uniji? ne znam je li to doista tako, ima tu dosta razlika. Koliko pogledate pravne osnove dakle za međunarodnu trgovinu i sporazum CETA. Slobode nisu toliko široke kao što su one u europskom kontekstu. Imamo i situaciju koju, dakle, države članice jednostavno primjenjuju temeljne slobode i u slučaju kada ne primjenjuju određene direktive, odnosno još ih nisu prenijele u svoje zakonodavstvo. Financijske usluge. Bada tu je lakše pružati usluge u Europskoj uniji nego primjerice u Singapuru ili u SAD-u. Imate tu različit neke različite pojedine elemente. Potom, dakle, pitanja koje se tiču okoliša i socijalnog konteksta. odnosno kako javna nabava dakle utječe na to. Pa tu postoje dakle obvezni kriteriji, direktiva o proporcionalnosti. Da, možete ispuniti ciljeve zaštite okoliša, to mora biti proporcionalno. To su okolišne politike Europske unije, tu se može napraviti dosta na, na razini Europske unije i postoje određeni sukobi, oni se mogu uh, riješiti. Gospodin Manners postavio pitanje, dakle, ovom eventualnom isticanju, dakle, koje su to države koje ne primjenjuju odredbe direktive o pružanju uslugama. Da, imate tu i pravo, imamo problema sa uh, provedbom. Uh, tu se pojedinci još ne znaju točno kako bi to trebalo provesti, dakle, to je pitanje vezano uz zahtjeve, vezano uz kvalifikacije i pružanje prekograničnih usluga. Vi jeste u pravu, ali tu je direktiva o notifikaciji, dakle koja omogućava stvaranje strukturiranog dijaloga između država članica i komisije bi, je nešto što bi možda moglo olakšati stvari, bilo bi dobro ići u tom pravcu. Ovo, je odljev mozgova koji ste spomenuli, dakle imamo problem sa time. Dakle, ovi mladi koji odlaze iz svojih zemalja, znam što ste željeli reći, to je zabilježeno potom zajednički standardi na europskoj razini, to je bilo vaše pitanje. Imamo i velik broj standarda. Primjerice u direktivi o financijskim uslugama, ali tu je pitanje profesionalne kvalifikacija, opet zasebna direktiva, dakle čitav niz standarda. Dakle, ovo utječe i na na sektor dakle pružanja usluga ulazi dakle u suverenitet država. Možda, ispričavam se ako sam govorio jako brzo. Što se tiče socijalne dimenzije, početak direktive o pružanju usluga je dakle bio u znaku kontroverzi. Baš zato, zbog, zbog ovih socijalnih kriterija dakle spominjao se konflikt e, dakle sa direktivom upućivanju radnika. Mislim da se, su se tu stvari izgladile zato što smo dobili novu e, direktivu o upućivanju radnika. Dakle, ove teme su bile međusobno povezane. Što se ostalo tiče, u ocjeni koju je napravila dakle Evropska komisija, tamo se nisu pozabavili time, a smatram da su trebali. To su važna pitanja. Stoga se ja zalažem da se u ex post analizi koja je potrebna da dobijemo bolje podatke, upravo vezano uz ova pitanja. Pa tu nema ništa loše ukoliko se analizira što je ono što je točno, što ono što se točno dogodilo. Govorimo o činjenicama. Mislim da bi to bila jako dobra ideja. Dakle, vezano uz postupke javne nabave, dakle i postupak pojednostavljivanja. Moramo se osigurati da svi dakle, mogu sudjelovati u tim postupcima. Mislim da se to može postići to uz postojanje određenog e, suprasustava. Dakle, imamo sustave tendera gdje parlament odlučuje o interoperabilnosti i o ovom suprasustavu i tu su onda svi tenderi dostupni i onda se oni upućuju u posebne, zasebne sustave. Dakle, to bi bilo moguće na samom početku recimo, saziva novog, novog saziva parlamenta. I htio bih doista vidjeti ovaj jedinstveni sustav za sve tendere, dakle, koji pa onda to razvrstavaju po različitim državama, općinama, ministarstvima i tako dalje. Ali evo, jedna ova kontaktna točka. Tehnički je to moguće izvesti i samo je pitanje odluke o tom sustavu. Dakle, želite li to? Te u tehničkom smislu to nije problem. Problem je povezan sa sustavom donošenja odluka 28 država članica. Koliko se odluči na razini Europskog parlamenta, dakle da svi ovi tenderi prolaze kroz ovaj supra sustav, onda je dakle sljedeći korak kako učiniti da države članice to provode. Ja nisam političar, ja se bavim i te sustavima. Mi smatram da je to moguće, ali to je odluka koja se treba tek donijeti. I onda sve tvrtke, dakle male, srednje, velike, imaju isti, dakle jednostavni pristup ovim postupcima javne nabave. Hvala našim stručnjacima što su se uključili u raspravu o ovom pitanju, o ovim slobodama u kojima svi uživamo, tiču se evo i jedinstvenog tržišta. Pozivam vas da ostanete na našem sastanku, a mi prelazimo na iduću prezentaciju, to Evropske komisije o ovim pokazateljima dakle Evropske komisije. Imamo dakle, imali smo ovaj online anketu koja je dovršena, dakle koja se izrađuje evo u 20 minuta, dakle vrlo brzo. I to možete naći i na stran, web stranicama našeg odbora. Evo, mogu vam dati 15 eh, minuta. Hvala lijepo. Evo, želim biti kratka i naglasiti Dakle, najvažnije elemente ove publikacije i čuti vaša mišljenja. Dakle, dobar dan svima. Doista mi je čast biti danas s vama u ovom novom sazivu. Ovo izlaganje se nadovezuje na pismo, dakle, koje ste primili s naše strane u srpnju, kojem se naglašava važnost ovih alata za jedinstveno tržište, na koji način, dakle, ostvariti uopće jedinstveno tržište. Imamo evo ovdje prezentaciju na ekranu. Imala, imala sam ju, ne vidim ju. A to bi nam moglo pomoći kod ovog izlaganja. Evo, vidite o čemu govorimo. Danas ću vam predstaviti dakle, ovaj scoreboard, odnosno pokazatelj uspješnosti. Ovo je nešto šire slike. Imate ovdje s lijeve strane portal Your Europe. Mm, tu se građani i tvrtke mogu informirati o svojim pravima na jedinstvenom tržištu. Doista se ponosimo ovim alatom. To je danas druga najposjećenija web stranica Europske komisije nakon Neorleksa. Prvo su dobri rezultati, to smo postigli uz vašu pomoć. Želimo da se ovdje brojke još i dalje povećaju. Dakle, počinjemo sa informacijama, potom pobružujemo usluge savjetovanja, odvjetničke usluge, dakle, odnosno usluge pravnika za naše građane, oni odgovaraju na pitanja vezane u različita pitanja koje im zanimaju građane vezano uz jedinstveno tržište. Potom je tu Solvit koji zasigurno poznajete. Dakle, alat kojim se povezuju države e, članice, čiji je cilj da se riješe dakle, sporovi pitanja i to dakle, na neformalnoj razini putem e, Kontakat administracije na nacionalnoj razini. Potim IMI, to je baza podataka za donošenje zakona vezanih uz jedinstveno tržište. Se povezuju nacionalne administracije u tom smislu. Odnosi se na čitav niz zakonodavnih tekstova i na koncu je scoreboard, dakle pokazatelj uspješnosti. To će biti predmet mog današnjeg izlaganja. O čemu se tu točno radi? To je jedan instrument e, kojim se želi ocijeniti dakle performanse država članica kada je u pitanju jedinstveno tržište. Ne vidite kako to izgleda. to je metoda dakle semafora, korištenje ovih boja. Vidite kakva je trenutno situacija i format. Dakle, tu se utvrde područja, politika i alata. I potom su oni predstavljeni po državi članici. Ovo su podaci iz 2018. Što nam govori ovaj prikaz? Što se tiče država članica, najbolja država je Portugal, Slovačka, Finska, Švedska i Litva. Manje uspješne države Španjolska, Italija, Grčka i Luksemburg. Ukoliko bolje sagledamo te podatke. Ono što nam ova tablica govori, govori nam o nedostatku dakle, prijenosa, odnosno smanjeni prijenos zakonodavnih odredbi sa europske razine. Pa situacija nije tako loša, zato što smo si kao prag mjerila zadali, dakle ovih 1%, e, a ovdje vidimo smanjenje, imamo 0 ispod 1%, e, dakle 0,7%. Što s druge strane, broj dakle povreda prava postupak povrede prava koju je započela dakle Europska komisija 2018. Broj slučajeva je povećan i to je prvi put od 2014. da se bilježi ta tendencija. Koje su to područja? Ona se tiču zaštite okoliša, potom prometa, područja prometa i područja oporezivanja. Još jedan zadnji podatak e, se tiče sa onime o čemu ste do malo čas govorili, to je postupak javne nabave. Značajan broj država članica ovdje ne postiže dobre rezultate. Želimo imati dakle, više od jedne ponude na, u postupku javne nabave. To je nešto čime bismo se trebali pozabaviti u budućnosti. ovdje imamo par primjera onome što nam govori, dakle, ovaj pokazatelj uspješnosti. Sada promišljamo načine na koji možemo poboljšati sustav, na koji način možemo dakle poboljšati ove pokazatelje. A da bi nam oni dali dakle više informacija o onome što se događa kada su u pitanju dakle ove informacije koje se tiču potrošača i tvrtki. Potom htjeli bismo pokriti nove prioritete, dakle poput e, digitalnog sektora, dakle kako ovdje stvari napreduju na razini država članica kada su u pitanju odredbe dakle iz jedinstvenog digitalnog tržišta i zelene politike. Dakle, promišljamo sada koji bi to mogli biti pokazatelji u ocjeni ovih rezultata koje bi postizale države članice na području digitalne ekonomije, dakle i zelene ekonomije. I na koncu radimo na tome da ovaj prikaz bude dakle jako user friendly za naše korisnike. To nije samo naša inicijativa u glavnoj upravi Grovu, dakle ovime se bavi kolegi povjerenika. Oni su od nas zatražili da se ovaj prikaz dodatno razradi. Potom su tu zaključci Europskog vijeća koji također traže od komisije da se poboljšava funkcioniranje jedinstvenog tržišta i ovaj instrument je jedan od onih koji nam mogu omogućiti ispunjenje tog cilja. tu su i zaključci dakle vijeća za konkurentnost e, dakle također se ovdje traži da djelujemo u tom kontekstu. Dobro, što radimo danas? Mi zapravo razmišljamo, nastavljamo sa tim našim promišljanjima i Trenutno smo u fazi izrade studije jedne s našim konsultantima koju nam rade, dakle jednu, vrše za nas obavlja jednu vrlo temeljnu analizu o kojoj mi s njima stalno raspravljamo. A najvažnije stvari o kojima najčešće raspravljamo su ove tu već spomenute. Dakle, da dajemo jednu kompletnu sliku funkcioniranje jedinstvenog tržišta u našim zemljama članicama, ali isto tako dakle i da razmislimo kako je stanje korisnika i da pokrijemo više područja politike. Međutim, isto tako želimo pružiti više podataka i za bolju primjenu onda i provedbu europskog semestra. To bi bilo ukratko ono E, što mi radimo u okviru našeg scoreboarda ili pokazatelja uspješnosti. Mislimo da je to danas jedna vrlo uspješan alatka koja nam daje dobru, dobar uvid i dakle pomaže nam da zaista doživimo i shvatimo kako funkcionira i kako izgleda trenutno jedinstveno tržište. Naravno i na tome treba raditi jer ga možemo još unaprijediti, a to i činimo i bit ćemo vam vrlo zahvalni za sve vaše povratne komentare i prijedloge i pitanja. Hvala na prezentaciji, a sada e, počinjemo sa našom raspravom i počinjemo ponovno sa koordinatorima različitih klubova ako žele postaviti kako pitanje. Gospodine Švab. Evo, ja sam vidio u ovoj vrlo lijepoj prezentaciji komisije da je ključna poruka kako zemlje članice mm, nisu dovoljno uspješne i ne provode uspješno posebno javnu nabavu. A ja mislim da je to jedan vrlo važna tema i znam da se to na, u raznim državama članicama na razne načine odvija i događa, ali činjenica je da je to nije dovoljno uspješno. I sad, najvjerojatnije, mislim, bilo bi lakše da se to recimo radi i u lokalnim i regionalnim uvjetima, dakle, u tim razmjerima. Ali nažalost se to ne događa i sad ne mogu vjerovati da zemlje članice i kao što kažu njihovi predstavnici lokalnih uprava i samouprava, vrlo, vrlo zapravo rezignirano kako je to, tako je kako jer nema promjene. I ništa se tu ne događa ali mislim da bi se to trebalo koristiti kao incentivi. Ali ako se to ne događa, onda znači očito ima i tehničkih i birokratskih i svakolikih drugih problema koje mi smo u dovoljnoj mjeri shvatili, uočili. I dok god ne možemo te razloge navesti, identificirati točno razloge zašto nema više primjera prekogranične nadmetanja, odnosno natječaja za javnu nabavu, trebamo nešto napraviti. Vidite, na lokalnoj razini Ljudi kažu to treba ići brzo i jednostavno, a ne da nas to birokratski uništi, da nemamo pristupa, da ni ne možemo uopće pristupiti. Ali stvarno moramo vidjeti zašto ta javna nabava i isto što je rekla i kolegica Kavacini, to je u redu, da mora biti održiva. Međutim, da mi uopće napravimo to, da dođe do javne bavine pravog procesa tendera raspisivane natječaja, znači mora biti više ljudi koji mogu sudjelovati i natjecati. Evo, vidimo to i u Njemačkoj. Vrlo je teško, recimo, preko graničnim područjima uopće napraviti da mala poduzeća ili poduzeća i drugih i drugih e, država mogu sudjelovati. Idemo dalje po klubovima. Niko do ideja, IDE sad se javio, zeleni ništa, Renew ništa, gospođa iz IDEA. Hvala. Hvala vam na ovoj prezentaciji, to je uvijek jako zanimljivo. Ali imamo i nekoliko komentara. Današnja i buduća problematika je tu jako dobro prikazana, ali mislim da ovdje imamo i korisnih usporedba, jer smo naučili da je francuskom upravi trebalo recimo 19 dana da odgovori na pitanje evropskih e, partnera preko INIA. A to, mislim, kad se ovdje se ovdje pokušavaju sporediti različite načine prakse i kako kako se ovaj, tu sudjeluju kineska, japanska i tako dalje velika poduzeća natjecanja. Mislim da to nije zapravo uopće eh, dovoljno dobar primjer za čitavu Evropsku uniju naše. Čula sam da je eh, zem, Francuska imala 32 e, eh, procesa zbog slučaja u kojima su kršili različite propise javnog nadmetanja, ali to mislim da su veliki problemi jer mislimo da se međutim problemi koje Francuska ima tiču i drugih država. Još jedna stvar. Problem oporezivanja. Vaša su mjesta rekla vrlo precizno da se recimo Francuska apsolutno zlorabi kaznenopravne pravne sankcije. I rekli ste, vi ste sami rekli da je to pravi problem da sadašnja francuska vlada e, to zlorabi, zato sam to sad tematizirala, jer vi ste to rekli u svom zaključku. Hvala. Sada za zelene se ipak javila gospođa Kavaci. Gospođa Šparntak. Hvala na prezentaciji. Možete nam nešto više reći o stanju konačnih korisnika unutar jedinstvenog tržišta u ime ECR-a, niko, guje niko. Gospodin Miller. Hvala. Iz predavanja je proizišlo, iz prezentacije, da je 75% javnih nadmetanja, dakle javnih natječaja, zapravo ima vrlo malo ponuđača. Pa nas onda zanima, ako ne i samo jednog, pa nas zanima da li možda komisija ima podrobne informacije zašto je to tako. Jer e, da li je to zato što su presloženi, komplicirani propisi da bi ljudi sudjelovali i više poduzeća podnijelo svoj natječaj, ponudu na natječaj ili zato što su u biti mnogi poslovi već dodijeljeni de facto, pa onda drugim riječima e, onaj ko raspisuje natječaj unaprijed zna ko će dobiti posao. Postoji puno slučajeva u kojima recimo se pojavi samo jedan ponuđač na javnom natječaju. Kako to? Kako je to moguće? Evo, mislim da smo time završili pitanja. Evo, gospođa grapin još. Da, hvala lijepo, kratko. Mi vjerujemo da je mi smo zapravo našeg, tijekom našeg e, prošlog mandata shvatili da se direktiva o plaćanjima i o kašnjenju plaćanjima uopće nije provela u velikom dijelu zemalja članica. Iako smo imali rezoluciju u parlamentu da se treba ubrzati rad na njenom transponiranju i ratifikaciji. Je to možda razlog zbog kojeg mala i srednja poduzeća ne mogu sudjelovati u većini natječaja za raspisanih u okviru javne nabave ili mislite da se tu može nešto učiniti? Gospođo Cmetri, imate riječ da odgovorite na pitanja. Hvala na komentarima i pitanjima. Dakle, što se tiče javne nabave i samog, recimo, pitanja um, prekograničnog sudjelovanja u natjecajima. Dakle, tu postoje propisi, postoji legislativa koja je na snazi, odnosi se i regulira javni eh, nadmetanje, javne nabavu, natječaje. I mislim i tu postoji komisija koja nadzire i brine se naravno da se da su kompletni evropski propisi ne samo transponirani u nacionalno zakonodavstvo, nego da se i na pravi način primjenjuju. Ali istodobno javno nadmetanje je možda najvažnije područje od onih koji se spada pod, e, u nadležnost opće uprave za rast, DigiGrow. A tamo smo stalno raspoloženi za dijalog i zapravo kontinuirano forsiramo dijalog sa zemljama članicama i radimo ruku pod ruku s njima, dakle kako bi im pomogli kako bi oni mogli polučiti prave rezultate na terenu, kod sebe doma, praksu uspostaviti kakva treba. Naravno, to je jedan dugi, mučan put kojeg moramo prevaliti, jer kao što sami kažete, nisu svuda uspjesi polučeni, ali mi smo apsolutno predani tom radu i naporima koji uključuju i profesionalizaciju, takozvanu profesionalizaciju onih koji raspisuju natječaj. Jer vidite, jer tu isto treba puno napraviti da se i ti ljudi adekvatno educiraju i stručno usavrše. Jer neki puta nam se čini da stvari su problematične jer oni jednostavno nemaju dovoljno znanja ili kompjuterskih vještina da neke stvari provedu kako treba. A što se tiče ovih pograničnih područja i prekograničnih natječaja, trenutno smo u fazi brainstorminga, dakle razmjenjujemo ideje, prikupljamo ideje unutar komisije, da vidimo kako bismo eventualno mogli, i to pogotovo s eh, obzirom na ovo želju za poboljšanjem načina kako funkcionira javna nadmetanja. Dakle, tu smo sad u fazi istraživanja da li možemo recimo početi od nekih rješenja koji idu od dna prema vrhu, pogotovo u pograničnim regijama kako bi njima omogućili da sudjeluju potpuno ravnopravno u natječajima ljevo i desno, dakle s obje strane granice. I gledamo dakle šta je relevantno trenutno na terenu i na čemu možemo zajedno raditi kako bi osigurali dobro funkcioniranje javnog nadmetanja za sve. A sad razlozi. Zašto je stanje tako kakvo jest? Mi nemamo još baš sigurnosti konačne, ali mislimo da su vjerojatno da je više razloga po srijedi zbog kojih stanje nije savršeno na terenu. Ponekad je to zato što je jednostavno natječaj za javnu nabavu bio loše pripremljen i proveden. Neki puta je to previše birokratizirano, prekomplicirano, potpuno nepotrebno pre, prekomplicirana procedura. Ali događa se i da jednostavno neko nije dovoljno ljudi koji raspisuju natječaj, koji ga vode, nisu u cijelosti e, bili upućeni u sve, nisu kompjutorsko sposobljeni ili jednostavno nisu opremom i IT sustavima dovoljno digitalizirani. Ili čak i korisnici koji bi se trebali javiti imaju tih problema. Prema tome mi, dakle ovi ponuđatelje, dakle mi na tome radimo. Što se tiče veće prijaznosti i pristupačnosti korisnicima, za korisnike tu se čuli smo pitanje što tu trebamo napraviti. Mi još nismo sigurni, ali znamo da u svakom slučaju slušamo naše korisnike i potencijalne ponuđače, potencijalne korisnike i slušamo ih, to su ili individualci ili predstavnici firmi, gospodarstva. Mi slušamo što nam govore da bismo bolje razumjeli šta njima treba konkretno, kako bi onda i bio bolje. Dakle, mi smo u fazi procesa. Nismo još gotovi. To je, mislim da je otprilike to što ste pitali. Možda da pitam kolege da li još nešto ima. Da, pitanje malih i srednjih poduzeća. Imamo ovu direktivu o kasnjem plaćanja i moramo nastaviti raditi na toj crti bojišnice. Na, to je jednostavno ono što se mora učiniti. Samo možda da dopunim. Mislim da je prezentacija ovdje posebno dobro pokazala kako je pokazatelj uspješnosti za funkcioniranja jedinstvenog tržišta zapravo jedno dobro oruđe koje neće sve riješiti i koje neće dati sve odgovore, nego zapravo još i nove pitanja e, ovdje nameće. Jer to je odlično oruđe koje nam pokazuje kako je stanje u različitim područjima europskih politika i kako to izgleda u zemljama članicama s tim politikama. Nije tamo uvijek dobro stanje. I u tom smislu mislim da su pokazatelji uspješnosti, dakle naš scoreboard stvarno ispunio naša očekivanja jer su pokazali recimo gdje su deficiti sve veći bili, a sad smo uspjeli puno i učiniti, kao što je rekla kolegica Superti. Mnoge stvari smo uspjeli nadomjestiti, nadoknaditi. Dakle, ta alatka se pokazala jako korisnom. Ali moramo raditi više na samom sadržaju i na onim najtemeljnijim pitanjima. Zbog toga imamo recimo jednu studiju koja se trenutno dovršava kako ćemo recimo stvari učiniti e, smislenijim i lakšim za pristup i zemljama članicama, ali i konačnim korisnicima. I evo, upravo o, cilj te studije koja se trenutno dovršava, prikupljanje kompletnih podataka i dokaza, da tako kažemo, za stanje koje jest i za ono što treba, tako da bismo to mogli na to reagirati. Prema tome, ovo je jako dobra alatka, kako se pokazalo dobar instrument. Inače, e, svi možete sudjelovati, pomoć nam ako ispunite onu anketu koja slijedi. I to bi nam, to su sve načini kako mi dolazimo do nužnih podataka. Hvala lijepo. Hvala vam. Mi dakle svi isto tako očekujemo šta, kakav će biti rezultat vaše studije kad završite to kompletno ispitivanje, to anketiranje koje radite, jer i nas to zanima kako možemo poboljšati stanje. A evo, s time mislim da smo došli do kraja ovih prezentacija i imamo, čak smo dobri sa vremenom, imamo dvije minute rezerve, većina kolega će se sad još i vratiti, jer možemo nastaviti s idućom točkom Evo i nastavljamo s glasanjem, pa sada vam kažemo čemu ćemo glasati. Jedan je glasanje o homologaciji e, za motorna vozila i e, različita vozila s prikolicama. Dakle, u pitanju je jedan ispravak o kojem je riječ. I kao što znate, mi želimo sad tu izglasati da parlament je tijekom prvog čitanja tog zakonodavnog e, akta u travnju ove godine Uh, usvojio taj tekst, međutim imali smo da reviziju lingvističku tog teksta usvojenog u prvom čitanju i onda se kaže da je u skladu sa uh, pravilom 241 stavkom 1 onda je odbor IMKO bio odgovoran, bivša izvjestiteljica je Roza Tun. Možda nam Roza izvjestiteljica nešto kaže točno o tome zašto smo taj ispravak morali raditi. Hvala, meni je jako drago da taj ispravak stigao na vrijeme. Mislim da e, svi trebaju ovdje glasati, to je jako dobro. Jer ovo je jako, jako važan zakonodavni akt na kome smo svi radili, e, zajedno sa svim našim savjetnicima i ostalima koji su na tom radili i jako dobro surađivali s komisijom na ovom dosjeu. A to je jedan propis, jedan zakonodavni akt koji će u punom smislu te riječi spašavati živote na cesti. Prema tome, hvala vam puno da smo uspjeli postići sporazum oko tog eh, i naš tako dobro rješenje u vezi ovog važnog akta, važnog zakona evropskog, da kažemo. Hvala lijepo i sada mislim da možemo odmah ići na glasanje. To je poimenično glasanje. Izvolite, glasajte. Everybody has voted. The vote Jesu svi glasali, glasanje je zaključeno. Niko nije protiv, jedan suzdržan, svi ostali za, prema tome puno vam hvala, usvojen ispravak. Sljedeće se odnosi na bolje provođenje i modernizaciju europskih propisa o zaštiti potrošača. Također je 17. travnja ove godine parlament u prvom čitanju usvojio svoje stajalište i to je dakle sve nestalo ovaj tekst na temelju političkog dogovora postignut na kraju prošlog mandata. Ali ponovno imamo jedan ispravak i izvjestitelj gospodin Dalton nije više član odbora, pa prema tome mislim da možemo odmah prijeći na glasanje o ovom ispravku tog akta. Glasanje otvoreno. Everybody has voted. The vote is closed. Evo, zatvoreno glasanje. Mislimo da imamo jedan pučanski glas previše. Nisam, nisam rekla kao uvijek, ne. Sad je dobro. Dakle, zatvoreno. 32 za, 8 protiv, 1 suzdržan. Dakle, usvaja se. Hvala vam puno i time bi zapravo završili sve osim točke razna. Nema, nema točke razna. Dobro, sljedeći sastanak odbora se održava se 7. listopada. Hvala lijepo.